Molim vas za tišinu. Kostas. Donc, euh, on va d'abord adopter l'ordre du jour. Alors... Moramo usvojiti dnevni red na zahtjev naše kolegice Alström, točka broj 11 koje se tiče eh, ribarstva Južne Pacifike. Time ćemo se danas baviti nakon radionice o Brexitu. A što se tiče 13. točke, to je dakle opći proračun, to, je eh, prva točka dnevnog reda za sutra ujutro, dakle to ćemo imati na dnevnom redu prije 12. točke imali nekoga koji je protiv toga, ne, onda vam predlažem da usvojimo u ovako izmjenom obliku dnevni red, eh, ako se slažete. Hvala vam. Prije nego što pređemo na glasanje, Htio bih čestititi pregovaračima, prije svega Linej Engström, koji su jučer na večer, dakle, završili trijalog. sve to uz pomoć izvesta u naravno, koji su joj pomogli, ali isto tako uz pomoć savjetnika koji su tamo bili prisutni. Prije svega, recimo Michael Earl, kojeg nikad ne spomenemo, ali koji je uvijek ovdje, koji je bio savjetnik, a zatim isto tako imamo tu i posebice gospodina Bernadelija iz tajništva. Htio sam im čestititi zato što to nije bio lak i htio sam da im zaplješćemo. Oni su ostavili jako dobar dogovor sa vijećem. Dakle, vidimo kada se Europski parlament udruži, kao što smo malo prije rekli među kolegama, onda on može mnogo toga postići. Htio sam vam isto tako dati jednu malu informaciju da ćemo u 12.30 imati sastanak koje organizira gospodin Santuš i gospodin eh, Petar Vandalen vezano uz eh, ribolov sa električnim mrežama. To se odvija u dvorani 1H1, ASP 1H1, dakle u 12.30. Eh, dakle, ako nekoga zanima ta rasprava o ribolovu s pomoć elektrificiranih mreža, onda možete prisutovati tamo s kolegama. Sada ćemo odmah prijeći na glasanje. Jako ćemo dugo glasati. Radi se o glasanju o ikatu. Pa to nije velo složeno, možemo odmah otvoriti glasanje. Glasanje je završeno. Glasanje skoro skoro jednoglasno smo uspjeli usvojiti izvješće. Imamo zatim i aneks, da. Imamo dakle drugo glasanje. Glasanje o aneksu. Možemo otvoriti glasanje. Glasanje je zatvoreno. I također smo i s velikom većinom osvojili i taj aneks. Hvala vam, dragi kolege. Što se tiče glasanja, to je sve za danas. Alors, Dragi kolega, ako se slažete, sada ćemo započeti sa radionicom eh, o zajedničkoj ribarskoj politici i Brexitu. Resorni odjel B je na tome radio. Krećemo dakle sa radionicom o toj temi zajednička ribarstvena politika i Brexit. To je nešto što je zatražio, naš odbor od resornog odjela. Cilj radionice je da sa znanstvenicima raspravimo o pravnom, ekonomskom, trgovinskom okviru e, za ribolov vezano uz e, skorašnji izlazak Ujedine kraljevine iz Europske unije. Resorni odjel B nam je e, izradio i jedan briefing kojeg ste zaprimili i kojeg možete naći i na ulasku u dvoranu. Tamo još ima nekoliko primjeraka. U svakom slučaju ja želim pozdraviti e, naša tri gosta na tome što su došli k nama i e, da ću im sada svima riječ. Svatko od njih ima 20 minuta za prezentaciju, zatim ćemo naravno imati e, raspravu u obliku pitanja i odgovora mi ćemo postaviti pitanja, a naši gosti će vam pokušati odgovoriti ako mogu. Imamo tri e, vrlo važena gosta, to je gospodin Jose Manuel Sobrino e, sa sveučilišta u Korunji, zatim gospodin Ludalik mhm. sa sveučilišta u Brestu, dakle iz Bretanje, i gospodin Ralf Dering koji je iz Tunen instituta iz Hamburga. Krećemo sa gospodinom Jose Manuelom Sobrinom. Gospodin Sobrino, izvolite, imate riječ, imate 20 minuta. Buenos días, eh, muchas gracias. Dobar dan, puno hvala gospodine predsjedatelju. Meni je velika čast što danas osobno mogu predstaviti ovu studiju za koju sam bio zadužen o zajedničkoj ribarstvenoj politici i Brexitu, odnosno pravnom okviru za upravljanje. E, ta je studija strukturirana u obliku dva velika dijela. Prvi dio je taj u kojem se utvrđuju i predstavljaju glavni unutarnji i vanjski aspekti koji e, koje bi po mom mišljenju e, mogle utjecati na pravni način na zajedničku ribarstvenu politiku zbog Brexita. Drugi dio pokušava predstaviti politički i pravni okvir za upravljanje u ribarstvu nakon izlaska Ujedinjene kraljevine. Evo, kao što svi znamo, 23.6.2016. godine Britanci su odlučili nakon referenduma napustiti Ujedinjen Evropsku uniju. To je organizacija kojoj pripaduju od 1973. Znači taj postupak povlačenja je pokrenut službenim putem kroz obavijest e, britanske vlade 29.3.2017. godine i taj postupak e, bi u skladu sa člankom 50 ugovora o EU uniji bi se trebao zaključiti 29.3.2019. godine i ovaj tjedan su pokrenuti pregovori po tom pitanju. E, ako ti pregovori budu išli dobrim putem, onda bismo mogli doći do e, sporazuma u kojem će se definirati uvjeti izlaska Ujedinjene kraljevine i e, njihovog zapravo izlaska iz kako unutarnjih tržišta, tako i pravosudnog sustava, te svih politika koje su vezane uz Europsku uniju, uključujući ribarstvenu politiku. Nakon toga, Ujedinjena kraljevina će morati ili trebat će pregovarati, odnosno mi ćemo svi zajedno trebati pregovarati o budućem sporazumu koji će uključivati i e, e, pravno upravljanje u ribarstvu. E, mi se nadamo da ćemo postići nakon tih pregovora međunarodni sporazum koji bi trebao biti potpisan nakon stvarnog povlačenja Ujedinjene kraljevine, a koji će biti zapravo uvjetovan onime o čemu se trenutno pregovara. U tim bilateralnim e, dogovorima i sporazumima gdje će Ujedinjena kraljevina biti treća zemlja, kakvo će mjesto imati ribarstvo? Neće imati središnju ulogu, ali će se zapravo e, smatrati e, recimo vrlo važnim kada će se razgovarati o eventualno nuklearnim aspektima znači vanjske politike ili pak o slobodama. Ovdje je riječ o slobodi kretanja kako ribarstvenih proizvoda, također i o slobodnom kretanju kako poduzeća, tako i svih onih zaposlenih na moru, pomoraca i radnika i ribara. Što se tiče samog pristupa resursima, ako gledamo prema ovoj trenutnoj praksi koja postoji u Finskoj ili pak u drugim zemljama, e, možemo reći da je potrebno ispregovarati nove sporazume o ribarstvu kako bi se moglo doći do rješavanja ovih ribarstvenih pitanja. Dakle, i ta činjenica pregovora po pitanju unutarnjeg tržišta i e, ribarstva e, a to je da će se e, ta tema o samom ribarstvu odvijati na različitim područjima i neće se uspjeti postići nerasjepkanost tih ribarstvenih pitanja. Odnosno, dok ne, skupi, dok ne stupi na snagu međunarodni sporazum u kojem će se Europska unija UK povući iz Europske unije, onda će se Znači, onda će se također morati utvrditi i novi propisi vezani uz ribarstvo. E sada je pitanje e, kakav će učinak imati povlačenje Ujedinjene kraljevine na e, naše ribarstvo. Dakle, to uključuje nekoliko elemenata vanjske i unutarnje zajedničke ribarstvene politike. Prvo je pristup resursima. Kada govorimo o pristupu e, resursima, ja sam vidio u, tom, u toj studiji zapravo tri moguća scenarija. Prvo je pitanje što će se dogoditi sa onim resursima koji trenutno pripadaju Ujedinjenoj kraljevini. Nakon njihovog izlaska oni će se morati raspodijeliti e, znači između država članica i također će se morati e, držati, imati na umu taj kriterij relativne stabilnosti. To je prvenstveno politički kriterij koji je definiran u odnosu sa Ujedinjenom kraljevinom, ali e, taj kriterij, prema tom kriteriju će se znatno promijeniti kako okolnosti, tako i sama prava i onda bismo trebali razmišljati o kriteriju relativne stabilnosti stabilnosti i eventualnoj e, mekšoj, znači većoj fleksibilnosti u primjeni istog, istog ili pak e, u e, fleksibilnoj primjeni obveze iskrcavanja. Drugi scenarij se tiče pristupa resursima u europskim vodama i britanskim vodama. Nakon izlaska Ujedinjene kraljevine, europsko pravo je to na koje će zapravo prestati važiti, primjenjivat će se međunarodno pravo. I u tom smislu pristupa mi ćemo morati zapravo primjenjivati primjenjivati e, propise znači iz ovoga unklosa, znači e, konvencije o pravu mora i također međunarodne e, konvencije i sve odredbe koje se tiču pristupa resursima, odnosno uobičajeno ribarstvo, znači koje će se odvijati u tom slučaju u trećim zemljama, morat će se e, bilateralno dogovarati u odnosu sa zemljama članicama Europske unije. Dakle, u tom smislu se razmatra status onih plovila koja plove pod zastavom Ujedinjene kraljevine ili Falklandskih otoka. Dakle, kada govorimo o Falklandskim otocima, ima jako puno e, plovila pod zastavom, e, britanskom zastava i njima će se odbiti ulazak u europske vode ako neće biti prethodnog sporazuma. Odnosno, preispitivat će se njihova zastava, možda više britanska nego Falklandskih otoka i istovremeno će oni možda imati problema zbog e, nemogućnosti ulaska njihovih proizvoda iz ribarstva na europsko tržište. E, sljedeći aspekt o kojem sam razmišljao u e, ovom istraživanju je pitanje ulaganja Ujedinjene Europske unije u ribarstveni sektor UK-a. Dakle, e, htio sam spomenuti važan broj e, plovila koje plove pod britanskom zastavom, ali potječu iz drugih država članica. Odnosno, vlasnici na temelju slobode kretanja i, osnivanja tvrtki u e, državi članici bilo kojoj u Europskoj uniji, oni su otvorili svoje sjedište u Ujedinjenoj kraljevini. Nakon što Ujedinjena kraljevina izađe, britanske vlasti su možda te koje će htjeti uvesti restriktivne mjere, od otežavajući ili sprečavajući izlazak ili ulazak tih e, plovila i pak e, znači funkcioniranje onih tvrtki koje imaju sjedište e, u Ujedinjenoj Kraljevini, a potiču iz e, vlasništva država članica Europske unije. Na taj način e, bi poduzeća mogla imati problem sa tom pravnom zaštitom legitimnih očekivanja, odnosno oni neće moći pogodovati od onih velikih ulaganja u kojima su možda, od kojih su možda imali koristi u prošlosti. U toj studiji zato sam ja pokušao na neki način se referirati na britansko pravosuđe i onda sam otkrio jednu promjenu u smislu da britanski sudovi ne samo da priznaju e, to pravo e, legitimnih očekivanja što je već tradicija u njihovom pravosuđu. Ali ipak postoje neke presude u kojima se e, prizna i to materijalno legitimno očekivanje. Dakle, e, to znači da je zapravo taj subjekt legitimnog očekivanja taj koji e, ne bi smio trpjeti zbog kršenja svojih materijalnih prava samo zbog promjene tih javnih politika. Sljedeći element koji sam razmotrio govori o slobodi kretanja ribara. Nakon izlaska Ujedinjene kraljevine moć, možda će to biti okončano. Zašto? Zato što će to ovisiti o samim pregovorima ova središnja točka, odnosno točke koje bi trebale biti fokus u tim pregovorima, u, po mom mišljenju, su sljedeće. Prvo, taj ključni datum te zakonske promjene ne smije biti drugačiji od onog e, stvarnog izlaska Ujedinjene kraljevine. Dakle, e, prema tome će svi e, ti zaposleni na moru ovisiti o odlukama na temelju europskog ili britanskog građanstva i oni su ti koji trebaju imati dalje ta svoja stečena prava. I također se treba osigurati HZMA-TI nedjeljivost e, svih sloboda koje jesu dio jedinstvenog tržišta. To je slobodno kretanje osoba, ali također i slobodno kretanje proizvoda, što su oba temeljna elementa za naše unutarnje tržište. E, treći aspekt koji treba imati na umu je e, potpuno odbijanje, znači bilateralnog rasjepkanje, rasjepkanog pregovaranja i sporazuma između pojedinih država članica i Ujedinjene kraljevine. Osim toga, treba spomenuti i nužnost da se što prije E, eliminira onaj početni element, e, znači u samim pregovorima, a to je svaka vrsta neizvjesnosti, odnosno da se osigura reciprocitet po pitanju svih pravnih i političkih odluka kada govorimo o slobodnom kretanju. I na zadnjem mjestu, i možda je to on element koji se najviše ističe u ovoj analizi, a to je mogućnost e, da imamo e, pravnu obranu stečenih prava. Dakle, svih onih e, radnika na moru e, čiji život je bio na neki način bio usmjeren na više od pet godina u Ujedinjenoj kraljevini i ako bi im se oduzela ta stečena prava, onda bi im bila oduzeta i temeljna prava. I to bi bilo protivno međunarodnom pravu, odnosno Bečkoj konvenciji, s obzirom na ovu evo povijesnu situaciju kojoj ćemo u budućnosti svjedočiti. E, sljedeći element koji razrađujem u e, svojoj studiji se tiče tih vanjskih aspekata. Dakle, ovdje govorim o e, ribarstvenim aktivnostima, dakle gospodarskim ribarstvenim aktivnostima s jedne strane i s druge strane sudjelovanje međunarodnih organizacija i Europske unije koje imaju nadležnosti u području ribarstvene politike. Kada govorimo o tim znači konvencionalnim ribarstvenim aktivnostima, E, prema prirodi ovih sporazuma koje ćemo razmatrati u budućnosti, bili to višelateralni ili bilateralni sporazumi, e, mi ćemo e, sigurno naići na čitav niz mješovitih sporazuma u kojima se nalaze razne klauzule o nadležnostima. Europska unija će i dalje biti dio tih sporazuma, a jedina njezina obveza će biti izvijestiti treće države o znači, posljedicama do kojih će doći nakon izlaska Ujedinjene Kraljevine. A Ujedinjena Kraljevina će postati time treća zemlja u odnosu na te sporazume i ono kako mi smatramo da bi trebalo biti prikladno, oni će se morati naknadno ponovno prijaviti za e, članstvo, odnosno kao stranke u tim novim sporazumima. Postoje tri mogućnosti. Imamo, znači, tri, znači e, to su sporazumi o reciprocitetu, sporazumi posebni o znači održivosti i posebni sporazumi sa Grenlandom. Kada govorimo o reciprocitetu, oni će se pridrživati osim koje naravno e, drugačije ne zahtijevaju nordijske zemlje E, to će se primjenjivati i e, stalno će se morati znači e, revidirati kvote i ukupan dozvoljeni ulov. Ali također je bitno da uzmemo u obzir eventualno gubitak interesa, posebice Norveške, kada je riječ o pristupu resursima Europske unije nakon što britanske vode izađu iz Europske unije. Dakle, nakon toga će onda možda Norvežani skupiti, sklopiti bilateralni sporazum sa Ujedinjenom E, kraljevinom po pitanju korištenja resursa u britanskim vodama i onda revidirati ove e, sporazume koje imaju s Europskom unijom. Dakle, e, treba također vidjeti hoće li se odvajati pristup vodama i pristup tržištu. Što se tiče ovog održivog ribarstva, tu je scenarij iznimno drugačiji. Ujedinjena kraljevina će biti izvan tih sporazuma, ali oni će nastaviti važiti i mi vjerujemo da Ujedinjena kraljevina s obzirom na karakteristiku svoje flote neće više imati interesa u tim sporazumima. Ali ti ti sporazumi su vrlo često praćeni e, živim protokolima koji imaju financijske klauzule, odnosno e, e, financijske znači obveze koje će se morati izvršavati također i od strane Ujedinjene kraljevine. I onda imamo treći slučaj, znači to su sporazumi sa Grenlandom, to je sporazum o održivom ribarstvu, ali ovdje se također poigravamo sustavom maksimalnog dozvoljenog ulova i e, kvota. Dakle, i sad je opet pitanje kako će Ujedinjena Kraljevina kao treća zemlja pristupiti tom sporazumu s Grenlandom. Što se tiče sudjelovanja e, međunarodnih organizacija, evo samo kratko. Treba vidjeti sada je hoće li to biti e, potpuno, znači punopravno članstvo ili putom znači drugačijih instituta o drugačijem članstvu. Dakle, pitanje je sada hoće li to biti isključivo članstvo, ekskluzivno članstvo, gdje Europska unija predstavlja europske vlasti e, i pojedine države članice ili će to biti e, slučaj e, drugačiji u kojem svaka zemlja zastupa zasebno kao u slučaju FAO-a i u slučaju i u slučaju fao dakle i u slučaju UNFCA. Dakle, kada govorimo o Europu čije je članstvo isključivo od strane Ujedinje, Evropske unije. Ujedinjena kraljevina će napustiti te organizacije i nakon toga će moći zatražiti e, bilateralne sporazume i onda zauzeti stajalište koje će njoj odgovarati. Postoji jedan važan element e, za mene. Ispričavam se što nisam evo okrenuo ovdje e, slajd. Dakle, još jedan element koji ja smatram iznimno važni, a e, koji bi mogao biti ključ funkcioniranja budućeg sistema, a to je razrješavanje sporova. E, pitanje je sada koju će ulogu imati Sud Europske unije. Dakle, Sud Europske unije i njegova nadležnost se ne tiče u načelno trećih zemalja. Osim toga, Ujedinjena kraljevina je rekla da odbija nadležnost Europskog, znači suda Europske unije. E, stupanjem na snagu sporazuma o izlasku, onda će se E, znači, dok ne e, Ujedinjena kraljevina ne izađe, primjenjivat će se pravo suda Europske unije i nadležnost suda Europske unije, ali nakon izlaska će trebati naći učinkovite mehanizme kako bi se sve nedovršene obveze mogle ispuniti. Ne smijemo zaboraviti da je sud taj koji može kontrolirati sporazume koji će se potpisivati kroz prethodnu e, kontrolu takozvane ustavnosti članka 218 stavak 11 ugovora ugovora. Kada govorimo o rješavanju sporazuma, ako se okrenemo ka toj e, trenutnoj postojećoj praksi, možemo reći da e, se moramo usmjeriti na te velike skupine. S jedne strane su skupina sporazuma za unutarnje tržište, a druge skupina sporazuma koje se tiču samo ribarstvenih aktivnosti. Kada govorimo o unutarnjem tržištu, imamo jako puno mogućnosti. Prvo, moramo to i dalje podnositi kao zahtjeve našem sudu Europske unije, e, kada govorimo recimo o sporazumu s Turskom bitno je uspostaviti čitav katalog e, znači svih mogućih e, savjeta te uputa za buduće sporazume kao što je recimo onaj e, sa Kanadom koji će stupiti na snagu. I također se trebaju razriješiti svi sporazumi koji se tiču europskog gospodarskog prostora ili pak ugraditi posebne mehanizme za rješavanje sporazuma kao što je predviđeno u jednom znači statutu u sporazumu sa Marokom. Dakle, možda je sada problem veći kako ćemo razrješavati sporazume, e, sporove u području ribarstva. Trebamo se držati međunarodnog prava, a međunarodno pravo je zamišljeno kao rješavanje sporova između država. Dakle, jedini put bi bio možda e, taj međunarodni sud za pravo mora, ali je sada pitanje na koji način ćemo e, podnositi znači eventualne tužbe ili voditi postupke protiv pojedinih plovila, a ne možda e, država. Dakle, i sami presedani u tom smislu su vrlo oskudni. Dakle, sada je pitanje kome ćemo dati nadležnost za rješavanje pod navodnicima na prijateljski način svih sporova, a ako to neće biti moguće, zamislite recimo u bilateralnim odnosima sa Ujedinjenom kraljevinom, će se u potpunosti prekinuti ili raskinuti neki sporazum jer drugi način neće postojati. Nema nitko nadležnost za određena područja. Dakle, u trećem dijelu svog izlaganja e, ja se bavim pitanjem pravnog okvira za upravljanje između Europske unije od 27 članica i Ujedinjene kraljevine. Evo, ono prvo pitanje koje si postavljam, a to je e, da e, ova budućnost s kojom ćemo se suočiti ili možda takva situacija postojala u prošlosti. E, postojali su neki primjeri, ali bilo ih i jako malo. I ako govorimo o robarstvu, nisu imali veliku važnost. Dakle, Istina je da su neke države znači, e, bile u toj situaciji, kao što recimo e, Grenland koji se povukao, nije htio iz sporazuma ili pak Nizozemska koja nije htjela pristupiti Europskoj uniji, povukla se iz tih sporazuma ili pak Island koji nikada ni nije htio pregovarati o tome. Jedini teritorij gdje je to bilo preneseno u jedan pravni međunarodni dokument je zapravo bio taj ugovor sa e, Grenlandom. Znači to je, e, to povlačenje Grenlanda je bilo drugačije E, i kada se radilo o ribarstvu, onda se trebalo 1985. E, sklopiti novi sporazum o ribarstvu i to se je e, produžavalo zapravo sve do ove današnje situacije i prolazilo se kroz nekoliko pravnih aspekata. Dakle, ja sam u tom pravnom okviru htio usmjeriti pozornost na protokol broj 34 koji obvezuje u pristupu E, e, znači proizvoda iz ribarstva sa Grenlanda na europsko tržište te također u zamjenu za to da europske flote mogu imati pristup grenlandskim vodama. Evo, e, ono što vidimo sada da se događa u ovom trenutnom e, stanju po pitanju novih trgovinskih sporazuma, vidimo da imamo jako veliku raznolikost u tih oko 200 trgovinskih sporazuma. Ja se nisam referirao u svoj studij na sve njih zato što je to nemoguće. Ja sam pokušavao samo e, govoriti o onim sporazumima koji će nam poslužiti da stvorimo pravni okvir za funkcioniranje s Ujedinjenom kraljevinom. Ovdje prvenstveno mislim na sporazum o europskom gospodarskom prostoru, prostoru, e, sporazum sa e, Kanadom, također e, sporazumi sektorski i međusektorski sporazumi sa Švicarskom te također sa Marokom. Dakle, ja sam iz tih e, sporazuma izvukao sljedeće zaključke. Svi ti sporazumi ostavljaju zajedničku ribarstvenu politiku izvan samog područja primjene. Dakle, ribarstvo se gleda samo sa perspektive slobodnog kretanja proizvoda iz ribarstva. Kada je riječ o SETI, ide se malo dalje, zato što se uspostavljaju neke mjere po pitanju nadzora i kontrole i također e, sudjelovanja E, te borbe protiv e, nezakonitog ribarstva. Ali to su nekakvo zapravo vrlo onako općenite formulacije kojima treba biti dodano malo šire značenje. E, kada govorimo o E, zapravo tim e, mješovitim sporazumima to su jako dugačke, e, jako dugički i složeni pregovori koji, nakon kojih će uslijediti jako dugački i bolni zapravo načini primjene kroz ne znam koliko sve parlamenata Europske unije koji će morati proći. Dakle, kada govorimo o e, budućnosti tog pravnog okvira ribarstvene politike, mi ćemo morati imati budući sporazum o ribarstvu s Ujedinjenom kraljevinom. E, kakav to sporazum može biti? Možda će to biti djetinjasto reći s moje strane, ali onaj idealni bi bio taj da ostavimo stvari kakvima jesu, a to je da poštujemo znači status quo ante, odnosno e, stanje stvari kakvo je bilo prije. Dakle, pitanje je hoćemo li se povoditi po europskom pravu? Ne, znači morat ćemo se povoditi, po međunarodnom pravu eh, i Ujedinjena kraljevina također će morati poštivati odredbe iz međunarodnog prava. Eh, također kada govorimo o sporazumima o eh, reciprocitetu i, sjevernim sporazumima, mi ih možemo uzeti kao primjer imamo okvirni sporazum koji se može primijeniti kroz koji se može primijeniti uz dodatak protokola o ribarstvu koji će možda biti nalik postojećem protokolu broj 34 i dodatni protokol vezan uz e, mehanizam za rješavanje sporave. Po mom mišljenju ja mislim da će to trajati jako puno i zato bih ja predložio da se okrenemo ka takozvanim prijelaznim mehanizmima koji će nam omogućiti da održimo ribarstvenu aktivnost u cijelom tom prijelaznom razdoblju. A mi ćemo kroz te prijelazne odredbe moći koristiti neke tehničke stvari koje će nam olakšati čitavo funkcioniranje kroz te takozvane e, kao e, dodatne, odnosno popratne ugovore. Na taj način bi e, smo mogli imati pravne mehanizme koji će osigurati E, slijed, znači kontinuitet ribarstvenih aktivnosti. Ono što moramo napraviti, a to je tražiti nove puteve, budući da će mnogi trgovinski sporazumi isključivati sporazum, e, e, ribarstvo. I upravo zato, evo s time ću zaključiti, mi moramo imati zaseban sporazum o ribarstvu koji će zajamčiti način ribarstva na korist obje strane i na način na koji smo mi do sada to obavljali i poznavali. Hvala vam gospodine Sobrano, malo ste govorili dulje nego dozvoljeno, ali je bilo jako zanimljivo. Ne, ne, gospodine Kobene, kasnije ćemo imati postavljanje pitanja. Ne, ne, nakon svih tri izlaganja. Pa, ajde, ako želiš. Nemamo mikrofon. španjolski gospodin je rekao da španjolski ribari e, možda moraju dobiti e, prava kako bi lovili u britanskim vodama. Ne, ne, inače ćeš morati izaći, zaustavi se. Dobit ćeš riječ nakon izlaganja, malo kasnije. Sada pozivam gospodina Galika sa sveučilišta u Brestu da nam se priduži. To je jedan bretonski sunarodnjak iz moje države. Jako on simpatično izgleda. Le Galik. Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedatelju. Ja ću pokušati se požuriti, budući da nemamo mnogo vremena. Predstavit ću vam dakle rad kojeg smo napravili, e, dakle, ja zajedno sa dvoje drugih kolega e, koji su jako poznati na području e, ribolovnih istraživanja u Europi. Kakav je moj program? Ja ću kao prvo predstaviti nekoliko elemenata koji se tiču e, čisto analitičkog okvira, zatim ću predstaviti e, nekoliko rezultata e, koji se tiču trenutne situacije, te ću onda nakon toga vam iznijeti nekoliko scenarija i ishodišta za raspravu što smo iznijeli u izvješću. To će biti povezano sa nekoliko elemenata koji, koji su bili spomenuti u prethodnom izlaganju. Kao prvo, Glavni cilj e, ove studije bio je taj da vidimo e, kakva su e, pitanja koja se postavljaju što se tiče trgovine proizvodima iz mora i kakav će učinak biti na tu trgovinu nakon što Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije. Mi se dakle bavimo trgovinskim pitanjima, a u tom slučaju uvijek moramo uzeti u obzir nekoliko čimbenika mjesto i e, državljanstvo e, poduzeća i struktura koje se bave sa e, korištenjem proizvoda iz mora, zatim razne kategorije proizvoda u kojima se radi, zatim isto tako objekte za preradu ribe i logističke faktore. U izvješću jedan cijeli odjelak bavi se predstavnicama glavnih dionika, predstavljanjem glavnih dionika na tržištu, ali o tome neću sada govoriti u ovoj prezentaciji. Zatim, odlučili smo se da ćemo analizirati posljedice e, do kojih će doći zbog promjena u trgovinskim tokovima sa proizvodima iz mora i s time ćemo se baviti e, općenito na razini duša. Dakle, nećemo razmatrati samo proizvođače, već ćemo se baviti također i dvijema drugim dionicima u gospodarstvu, to su, to su potrošači, a isto tako i države i to prije svega e, što se tiče kapaciteta tih država da prikupe e, porezne prihode, dodatne porezne prihode kada se ponovno uspostave carine. Vrlo kratko da vam prikažem ono do čega bi moglo doći e, kada ponovno dođe do uđena carinskih pristojbi. To je ono što nazivamo globalnim viškom u društvu. Na lijevom grafikonu možete vidjeti ono što mi zovemo viškom potrošača, to je označeno ružičastom bojom, to je zapravo između, ove crte koja e, naznačava tržišnu cijenu i potražnju od strane potrošača, a plavom bojom e, označavamo ono što nazivamo viškom proizvođača. To zapravo jednostavno e, računovodstveno znači e, kakva je dobit proizvođača. Što se tiče javnih politika, imamo te dvije vrste viška koje su za politiku jednako važne. Iako što se tiče ribolovne industrije, naravno je njima prije svega e, važan ovaj višak e, na strani proizvođača, to je ono što će se gledati. Kada dođe ponovno do uvođenja carinskih pristova, do čega će tehnički doći, dakle cijena će se povećati sa P2 na P1. Očekujemo da ovaj prvi dio na ovom desnom grafikonu je Dakle, dobit za nacionalne proizvođače. Treći dio tiče se dobiti za države što se tiče dodatnih fiskalnih primanja, a e, dijelovi 2 i 4 predstavljaju e, gubitak e, blagostanja za stanovništva, zato što će doći do pada potrošnje ili zato što će doći do povećanja cijene proizvoda. A sada nekoliko informacija što se tiče trenutne situacije e, kada govorimo o trgovinskoj razmjeni i o proizvodnji. Što se tiče proizvodnje, e, prije svega, kao što je spomenuto u prethodnom izlaganju, e, kada bi moglo doći do promjene što se tiče mogućnosti pristupa resursima. Ribolovna proizvodnja na britanskoj strani iznose 650 tisuća tona otprilike, a e, mi smatramo da bi za 27 država članica, 28 u praksi, ali 27 država članica Europske unije kojih se ovo tiče, moglo predstaviti više od 500 milijuna eura godišnje, dakle 20% proizvodnje. Dakle, tu preciziram, to se tiče zone 27 država članica, dakle na sjeveroistočnoj strani. To se ne tiče e, proizvodnje na sredozemlju ili proizvodnje u međunarodnim, do koje dolazi nakon ulova u međunarodnim vodama. To možemo usporediti sa e, proizvodom sa britanske flote u britanskim vodama. Tu imamo otprilike 500 e, tisuća tona a kao što smo ispomenuli, jedan dio britanske flote pripada zapravo poduzećima koji su iz 27 država članica. Prije svega se tu radi o poduzećima iz Nizozemske ili iz Španjolske, dakle tu se radi o zajedničkim poduhvatima, o miješanim poduzećama gdje imamo dakle Španjolska i e, nizozemska poduzeća koje se odužuju. Prema našim prvim procjenama, proizvodnja tih brodova predstavlja barem 20, 59 tisuća tona prema e, onome što proizvođači navode, dakle iz tih mešovitih društava, to je ipak više od 10% proizvodnje britanske flote kada govorimo o samom obujmu proizvodnje što se tiče e, izloženosti naših država. E, kada gledamo e, obujam, vidimo da je Nizozemska najviše izložena. Dok, kada govorimo o vrijednosti, je pak Francuska ona država koja je najizloženija tim potencijalnim promjenama do kojih bi mogu doći u smislu pristupa resursima e, u britanskim vodama, budući da Francuska e, čini više od 30% cjelokupne proizvodnje 27 e, država članica sa više od 250 milijuna eura i čak i više ako to se računa s pomoć drugačijih faktora. Zatim, Nizozemska i Irska su onda zemlje koje slijede za Francuskom što se tiče izloženosti. Ali što se tiče e, u relativnim pojmovima, dakle postoje države koje se ne bave jako, velik, snažno ribolom, ali ipak su jako izložene, čak i više od ovih drugih, zato što primjerice što se tiče vrijednosti, polovica e, ukupnog belgijskog prometa tiče se ulova iz britanskih voda. Taj postotak iznosi 34% za nizozemske flote, a 20% za njemačke flote. Što tiče Francuske, tu imamo 20 i 23%, ako se dobro sjećam, eh, eh, ukupnog eh, prometa za francusku flotu. Što se tiče sada situacije kada govorimo o trgovinskim tokovima. Jasno je da imamo jako diferenciranu situaciju. Dakle, Ujedinjena kraljevina prije svega ovisi o neeuropskim partnerima za uvoz svojih proizvoda, ali jako ovisi gotovo isključivo o državama Europske unije za uvoz vlastitih proizvoda. Što znači da globalno gledano je Ujedina kraljevina e, net uvoznik proizvoda iz mora, ali što se tiče trgovinskih tokova između Europske unije i Ujedinjene kraljevine, tu je Ujedinjena kraljevina net izvoznik, neto izvoznik. Treba uz to također imati na umu da e, jedan dio europskog izvoza prema Ujedinjenoj kraljevini može se u statistikama smatrati e, precijenjenom. Dakle, primjerice, prema međunarodnoj trgovini je Švedska, prema tim navodima, veliki izvoznik u Ujedinu kraljevinu, ali e, najveći dio tog izvoza zapravo dolazi iz Norveške, ne iz Švedske i onda odlazi u Ujedinu kraljevinu. Isto tako što se tiče izvoza Ujedine kraljevine, tu vidimo da se ti izvozi podcijenjuju zato što postoji dio e, plovila koji su u vlasništvu tih mješovitih poduzeća i e, oni će svoje proizvode izravno iskrcavati u e, europskim lukama, a da to nije onda uključeno u te statistike međunarodne trgovine. Dakle, to se uključuje u statistike što se tiče iskrcavanja, ali ne u statistike od kojih se zatim izrađuju međunarodni trgovinski tokovi. Što se tiče tu izloženosti, tu imamo jako jednostavnu sliku. Francuska je, što se tiče britanskih e, izvoza, najizloženija zemlja. Francuska je dakle najvažnije tržište za britanske proizvode ispred Španjolske i Irske koje su izložene u iznosu od 14%. Tu isto tako imamo jako različitu situaciju zato što za čitav niz ribljih vrsta ujedne kraljevine, prije svega što se tiče ribljih vrsta koje imaju visoku dodanu vrijednost, e, ujedna kraljevina će izvoziti te proizvode na tržišta Europske unije, prije svega na južna tržišta, dakle Francuska, Italija, Španjolska i Portugal prije svega. A istodobno Ujedina kraljevina uvozi proizvode koji su slični. Primjerice, imamo jastoge ili jakobove kaplice koje će eh, Ujedina kraljevina uvoziti iz Sjeverne Amerike, a svoje će pak izvoziti u Francusku i u Španjolsku to možete detaljnije vidjeti u našem izvješću, ali glavne riblje vrste kojih se to radi što se tiče uvoza i izvoza, evo tu to vidite. Za neke riblje vrste imate jako velike e, trgovinske tokove što se tiče uvoza i izvoza s obje strane. I to su oni međusektorske, razmjene, to se tako zove, e, u e, ekonomskim terminima. Zatim drugi važni čimbenici, e, to se tiče e, načina na koji se proizvodi pripremaju. E, obrađuju li se ili ne. Tu isto tako imamo vrlo različitu situaciju. Naime, jedina kraljevina izvozi prije svega proizvode koji su svježi ili koji su samo zamrznuti. Dok će Ujedina kraljevina dok Ujedina kraljevina uvodi proizvode koji su prerađeni. Bilo da se radi o proizvodima koji su sušeni, zasoljeni ili dimljeni ili e, ako se radi već o gotovim e, prerađenim proizvodima. To će biti važno zato što će carinske pristojbe se razlikovati, već prema tome u kojoj mjeri su proizvodi prerađeni. Za svježe proizvode imamo gotovo nultu stopu carinskih pristojbi, a za prerađene proizvode e, carinske pristojbe mogu biti vrlo visoke. Sada bih e, nešto rekao u okviru zadnjeg dijela mog izlaganja što se tiče mogućih razvoja događaja. Što se tiče pitanja mobilnosti radne snage, o tome smo čuli nešto u prethodnom izlaganju, mi smo ovdje odlučili da nećemo se baviti s tim pitanjem, iako znamo da bi to potencijalno moglo imati dugoročne posljedice na konkurentnost eh, ribolovnih eh, tvrtaka eh, i ribolovne aktivnosti u jednom kraljevinu. Mi smo usvjetočili našu analizu na trgovinske tokove i načinjeni su da proizvodi koji se danas razmjenjuju e, između tih dvije strane, bez ikakvih carinskih pristupi, sutra bi mogli biti podređeni ili carinskim pristupama ili takozvanim necarinskim preprekama, dakle prije svega e, različitim normama ili propisima koji bi se mogli razlikovati zbog kojih bi moglo doći do određenih troškova tijekom trgovine. Mi smo našu analizu htjeli usredotočiti na e, najvjerojatniji slučaj do kojeg bi moglo doći ako ne dođe do trgovinskog sporazuma, a to bi dakle bio slučaj da e, je Ujedina kraljevina u bilo kakvoj situaciji kao i bilo koje druge države koja je članica VTO-a. U tom slučaju se primjenjuje e, carinska pristojba za države koje imaju najpovoljniji tretman, to se tako naziva. U tom slučaju bi u jednom prvom razdoblju e, smo u jednom prvom razdoblju e, napravili komparativnu analizu, dakle procijenili smo trenutne trgovinske e, tokove i zatim smo na to primijenili odgovarajuće carinske pristobe. I vidjeli smo da, uzevši u obzir trgovinske profil Ujedinjene kraljevine, bi ona mogla računati sa E, srednjim podeljenim e, uvoznim carinskim pristupom od oko 13%. Ona će uvoditi jako prerađene proizvode, to je zbog toga. A samo što se tiče kategorije PS4, dakle, to je kategorija proizvoda u kojoj su e, proizvodi preparirani, to dakle, prerađeni ili konzervirani, tu bi došlo do dodatnog troška zbog carinskih pristupe od oko 100 milijuna eura. E, isto tako, takve carinske pristojbe, dakle, s druge strane, bi doveli do 169 milijuna eura dodatnih carinskih prihoda za britansku vladu. Ako sada promatramo drugu stranu, dakle izvoz e, iz Ujedinjene kraljevine prema 27 država članica, uzavši obzir da je većina tih proizvoda u svježem obliku ili u zamrznutom obliku. Tu bi se dakle primjenjivala niža izvozna carinska pristoba i došlo bi do 150 milijuna eura e, dodatnih carinskih prihoda za 27 država članica, ali bismo isto tako imali e, i slične troškove zbog carinskih pristoba e, koje bi mogli, morali podnijeti svi dionici koji se nalaze na lancu vrijednosti. Nakon što smo napravili tu statičnu analizu, komparativnu analizu, e, rekli smo da se želimo postaviti pitanje što bi se dogodilo kada bi se dogodio taj povećan trošak u smislu carinskih pristojbi. Za određene ribe vrste one riblje vrste gdje će potražnja u jednom krajevini dalje biti visoka, primjerice kada se radi o lososu, o tuni, e, o bakalaru. Tu mislimo da bi potrošač bio spreman platiti više za te proizvode, ali za druge riblje vrste potrošač bi mogao odlučiti da ne želi platiti višu cijenu, što znači da bi taj dodatan trošak trebali podnijeti ili europski proizvođači ili drugi e, ekonomski dionici koji se nalaze u tom lancu vrijednosti. Na isti način, što se tiče e, tržišta 27 država članica, možemo prepostaviti da za onaj dio ribljih vrsta koje se jako traže na europskim tržištima, posebice na južnim europskim tržištima, poput e, jastoga, jakobevih kapica e, i tako dalje, da bi tu potrošači mogli sami odlučiti podnijeti taj dodatni trošak. Ali za druge proizvode je jako vjerojatno da europski potrošači e, bi mogli preferirati da se okrenu više drugim dobavljačima, prije svega za losos. A to je jedan od glavnih proizvoda koji se uvode. Zatim još nešto o čemu bi mogli raspravljati, što ću ovdje spomenuti, tiče se Eh, isto onog slučaja koji smo tu u eh, prošlom eh, izlaganju, kada bi jedna kraljevina odlučila da, da ponovno povrati potpunu suverenost nad svojim nacionalnim vodama i kada bi odbila da druge flote imaju pristup tim vodama. U tom slučaju možemo se zamisliti da za one vrste e, za koje postoje e, domaća potražnja u Ujedinjenoj kraljevini da bi došlo do smanjenja u uvozu Ujedinjene kraljevine, ali kada se radi o onim ljubim gdje nema domaće potražnje ili je domaća potražnja jako ograničena, prije svega sve ono što se tiče uvoza školjaka, da bi tu e, taj to povećanje proizvodnje moglo e, donijeti do povećanja izvoza Ujedinjene kraljevine. Naravno, to postavlja pitanje koliko je ribolovni sektor u mogućnosti to napraviti, jer kada pogledamo e, pelagijsku proizvodnju, koju čine 27 eh, članica u britanskim vodama, onda ipak govorimo o 400 tisuća tona eh, ribe, a to je velika, velika količina ribe koju treba moći proizvesti i postavlja se pitanje hoće li to biti moguće. Isto tako to će ovisiti o eh, načinu na koji će se oblikovati e, trgovinski ka pravila za one flote koje su u e, vlasništvu mišovitih poduzeća izvan Ujedine kraljevine. Isto tako u budućnosti bi mogli e, mogu se promijeniti neke, neke druge stvari poput prava ribolova ili e, pravila za brodove. Što se tiče utjecaja na sirovi materijal, znamo da poduzeća i potrošači Europske unije u formatu 27 država članica trebaju dobiti pristup sirovom materijalu kako bi zadovoljili svoje potrebe. Čak i ako jedan dio tog viška u proizvodnju jedne kraljevine se nastavi izvoziti na E, tržišta Europske unije, zato što tržište jedne kraljevine ne traži te proizvode, ipak globalno možemo reći da e, će ribolovna industrija država članica u 27, u formatu 27 imati problema sa pronalaskom sirovog materijala. Imamo i neke brojke koje pokazuju koliki će biti taj gubitak u pristupu sirovom materijalu. Zatim imamo i autonomne carinske kvote, to je jedna druga praksa, jer naime trenutno Europska unija kao takva sa trećim državama pregovara o tome da jedan dio uvoza dobiva privilegirani tretman e, što se tiče carinskih pristojbi. Primjerice, to jest zapravo za proizvode koji su jako potrebni europskoj industriji u smislu sirovine, Europska unija će dakle e, uvesti carinsku pristupu od 0% za određenu količinu proizvoda i to će vrijediti za cijelu Europsku uniju. Danas nemamo stabilnost što se tiče raspodjele tih autonomnih e, carinskih kvota, što znači da se tu potencijalno javlja potreba da se ponovno ispregovaraju i da se ponovno dodjeljuju te autonomne carinske kvote, o kojima se trenutno pregovara za 2018-2019. godinu, a zapravo će do izlaska Ujedine kraljevine iz Europske unije doći tek nakon toga. Zahvaljujem vam gospodine predsjedatelju. Hvala vam gospodine Ligaliku na tom izlaganju. Odmah ćemo sada dati riječ e, Ralfu Deringu koji dolazi sa instituta Tünen u Hamburgu. Gospodine Duringe, imate riječ, izvolite. Mikrofon. Dakle, hvala vam lijepo i dobar dan svima. E, mi u našem institutu Tunen u Hamburgu se bavimo čitavim nizom pitanja vezanim za ribarstvo, a ovo je konkretno što ću vam danas prezentirati jedan vrlo individualan, konkretan slučaj, zato što vidite i mi imamo problema u nekim područjima doći do podataka, ali mi smo napravili tu studiju, ipak smo nekako došli. Sada vam kažem kako, kako će se taj slučaj prezentirati. Prvo ću vam navesti ciljeve studije, zatim dati podjelu kvota i razmjenu kvota, zatim govoriti o instrumentima menadžmenta, upravljanja, zatim ćemo dati neke zaključke i perspektivu, dakle naš pogled na budućnost. Ciljevi studije su bili sljedeći. Htjeli smo vidjeti koje su posljedice Brexita po njemački ulov riba kao i prihode koji se ostvaruju u isključivoj ekonomsko-ribarskoj zoni koju dijelimo sa Velikom Britanijom. Međutim, mi smo to uspjeli samo u ograničenom omjeru uspjeti jer vidite već se o tome i prije e, se to analiziralo u drugim studijama i problem je do dobave podataka. Zatim, pitanje je šta je sa njemačkom flotom. Ako nema više, kad ne bi imala u tom slučaju pristup vodama Velike Britanije, da li bi uopće bila u stanju taj ribolov obaviti i da li bi mogla realizirati, ispuniti kvote koje su je dodjeljene uopće. Zatim, mog pitanje je bilo moguće zamjene kvota kod vrlo važnih stokova i relativna stabilnost. Zatim, tehničke mjere i obaveza iskrcaja i potim nešto o samoj trgovini. Međutim, neću sad o toj trgovini tu dalje razmatrati, jer smo o trgovini do sada, o sadašnjim prezentacijama dosta čuli. Zatim, ono vrlo bitna stvar, a to je kako prikupljamo podatke i bez kojih nema ni znanstvenog razvoja ni našeg istraživanja. To su otprilike takve strukturirana prezentacija. Dakle, da sad se vratimo na naše ribarske napore i mogućnosti. Mi smo između 2011. i 2015. u prosjeku uspjevali 28% njemačkog iskrcaja u kilama i 17% prema vrijednosti. I oprostite što ovdje miješam sa engleskim i njemačkim, ali neki termini su jednostavno engleski nama bliske smo uspjeli realizirati. Osam najvažnijih e, vrsti koje smo tu uvadili su bile pelagijske vrste haringa, e, zatim jegolja, e, potom list, zatim skuša ili škombra i pogotovo losos, to spada u ove okrugle ribe. I zatim smo vadili i škampe i grdobine. Problem za njemačku flotu je bilo sljedeće. Da li bi se naša flota koja se bavi isključivo ribolovom pelagijskih vrsta, što će s njome biti, da li će imati dalje pristup u engleske vode teritorijalne. Kad pogledate ovu mapu, onda vidite na ljevoj strani da je naša kompletna ribarske napori se odvijaju uglavnom na području vodama Velike Britanije. Ovo desno je, ide po vrstama. Tu vidite kako izgleda gdje se haringa lovi. Haringa se uglavnom lovi u vodama Velike Britanije dok se skuše ili škombre, dakle skuše se love još i u nekim drugim dijelovima, ne samo u britanskim vodama vodama. Prema tome, ako njemačka ribarska flota ne bude više imala pristup engleskim vodama, onda ćemo imati velikih problema da uopće uspijemo iskoristiti svoje kvote. E, Velika Britanija zapravo ima, drži veliki udio u ukupnom kvotama Evropske unije. 14% industrijskog ribolova kod za industrijski ribolov, 33% kod pridnenih vrsta, 34% kod pelagijskih vrsta i 11% kod ovih e, pridnenih e, oceanskih vrsta na velikim dubinama. Imamo dva načela kod odluke kako će se podijeliti kvote među državama. Prvo imamo naravno, idemo u skladu sa međunarodnim pravom mora. A Europska unija se onda odlučila da uzme kao referentne godine e, razdoblja od 1973. do 1978. To su bili dakle ono povijesno načelo i tu smo postigli relativnu stabilnost. Ali ima, postoji još jedno drugo načelo kod dodjele kvota, to je recimo između Europske unije i Norveške dogovoreno. Znači da su kvote su iscrtane i dodjeljene prema onom aktualnom stanju stokova tamo gdje oni žive i gdje se nalaze. E sad ako imamo recimo kompletnu podjelu e, mrijestilišta, mladih riba i svega ostalog i gleda se gdje je najviše biomase u mrijestu, i onda se prema tome određuju kvote prema tom mjestu. E sad, Velika Britanija bi mogla smatrati da bi za nju bilo zapravo jako dobro ako se promijeni iz ovih historijski prema povijesnim vrijednostima dodijeljenih kvota na ovu zonalnu zonalnu podjelu kvota koja ide prema tome gdje se koji stok nalazi. Međutim, kad pogledamo gdje se haringa nalazi, onda vidimo da se velikim dijelom naravno nalazi u, kad je masa u mrijestu, u toj fazi u britanskim vodama. Međutim, imamo i stokove e, haringa koji su isključivo u Sjevernom moru kod kuće, mislim tu su. I prema tome imamo onda i onu nešto stariju skupinu haringa koje se onda malo dijele i na britanske vode i na sjevernomorske vode, ali još uvijek je većina u britanskim vodama haringe. Tako da barem kod ovog, ovog stoka haringa vidimo da je zaista najveći dio, uvjerljivo najveći dio u britanskim vodama. A sad kad pogledamo koliko stokova ovdje trebamo razmatrati haring, haringa nije samo jedan stok, nego ih je zapravo pet stokova. Dakle, vidite, ovdje imate sve iz ove mape. I sad možemo otprilike zamisliti gdje se koji stok nalazi. I ako bi dakle on kvote dodjeljivali prema zonskoj poziciji u kojoj zoni se nalaze ti stokovi, to bi prilično poremetilo našu relativnu stabilnost koju smo do sad postigli jer bi se to bitno promijenilo. Ali ovdje vidite već i po ovom popisu koji vam je tu napravljen kakve bi to bile drastične posljedice po našoj stabilnost i pa općenito ribolovne mogućnosti unutar Evropske unije, kad bi se dakle kvote dodjeljivale prema zonskom položaju stokova, da tako kažemo, gdje se ko nalazi. Evo, vidite da kvote nisu jednako podijeljene, ovisno o stoku. Imamo vrlo raznovrsnu podjelu. Kod recimo, kod nekih stokova Darska ima jako visoki udjel, a kod nekih drugih drugi. Drugim riječima, ako bi se podjela kvota kod tih stokova promijenila, onda bi to automatski dovelo i do velike neravnoteže kod smanjevanja pojedinih kvota ulova. I po mom mišljenju bi bilo jako teško i jako problematično uopće zadržati ikakvu stabilnost. Jer svako bi onda rekao da, ako kod te kvote i kod toga stoka toliko izgubim, a drugi ne, zašto bi ja onda trebao zapravo snositi glavni gubitnik i snositi najveće udarce. Tu će biti jako teško postići ravnotežu. Da ne kažemo nemoguće. A sad nešto kratko o trgovini. Jedino što o tome mogu sad reći, a to se već i u proteklim prezentacijama čula, za Njemačko je stanje malo drugačije nego za Europsku uniju u cijelosti. Mi smo neto izvoznik, drugim riječima mi više izvozimo Britaniju nego što uvozimo. Ali načelno i prvenstveno izvozimo prerađevine, prerađene proizvode. Drugim riječima mi uvozimo svježu ribu, a izvozimo riblje prerađevine. A sada prelazim na ovaj dio mislim, važan politički, a to je relativna stabilnost, o tom sam već i sad govorio, ali bitna je stvar. Moramo, naime, računati da ćemo iz drugih razloga imati problema sa relativnom stabilnošću. I to zbog promjena kvota prvenstveno, ali i drugih razloga. Već smo rekli da je relativna stabilnost se, dakle, bazira na našim povijesnim kriterijima iskrcaja koji su bili u razdoblju od 73. do 78. Međutim, današnji sastav ulova je potpuno drugačiji nego onda što je bio. Jedan od razloga što smo uveli ovu mogućnost za razmjenu kvota je bilo da upravo pokušamo e, dakle, uzeti u obzir i taj različiti sastav ulova. Drugim riječima, onda se malo mijenjaju te kvote, tako da nemamo više iste obaveze, toliko i toliko vrste te ribe i te ribe kako je bilo između 73. i 78. jer to ne bi mogli održati. Zato imamo mogućnost tih promjena kvota. E sad, ako to pogledamo, recimo kako to izgleda na primjeru Velike Britanije i Evropske unije, odnosno konkretno Njemačke za koje imamo podatke, pogledamo to samo za razdoblje od 2011. do 2017. Onda vidimo da nije svake godine situacija ista i to se mijenja i ne može se uvijek pretpostaviti da će se određeni postotak jedne kvote mijenjati za druge. Jer se različita je situacija stokova iz godine u godinu. I prema tome je različiti ulov i sastav ulova. Pa se zato i relativno fleksibilno mijenjaju te kvote i uopće ti udjeli kvota. I e sad, evo, tu imate primjer za zamjenu Njemačka i Velika Britanija uglavnom se recimo kod lososa i bakalara, a malo i kod e, skuša mijenjalo, dakle kvote. Međutim, vidite, na sljedećem slajdu, iduće godine smo onda natrag vratili to što smo bili prošle godine zamijenili u dijelu kvote. Jer nije sad to tako da jedni traže više, drugi, uvijek svi hoće više. Ne, nego da se pokuša pravedno odraziti taj različiti ulov kojeg su, koji se mijenja s godine u godinu i da to koliko toliko pravedno raspodijelimo. Ovdje vidite kako je to bila e, kako je to bila zamjena. Dakle, Njemci, mislim, njemačka flota je mijenjala stopu nefropsa, odnosno škampa. Jer mi gotovo da nismo uopće imali tu vrst rakova i tu vrst, dakle, škampa ulovu, pa smo zato to mijenjali. A sad što je kod nas bilo bitno je da smo mi za onda u e, to onda mijenjali za veći udio u iskrcaju pelagijskih riba, jer tog smo onda dobili veću kvotu pelagijskih. E, po mom mišljenju, obje strane imaju zapravo interesa u takvoj jednoj razmjeni, izmjeni kvota zamjeni kvote. to nije sad instrument koji će samo Njemačka ili bilo koja druga država iz e, ostalih članica Evropske unije koristiti. Nego je to jednostavno e, napravljeno da bi se svi malo pomogli, ovisno o tom kako te godine ide. A već sam govorio da smo, imamo sve većih problema, zato što je to danas sasvim drugačiji sastav ulov, a to se mijenja i dalje i mi Pretpostavljamo da će se stokovi prvo zbog klimatskih promjena potpuno poremetiti, odnosno drukčije rasporediti. Onda još jedan od razloga zašto se mijenja sastav ulova i opće ulov je recimo i problem obaveze kompletnog iskrcaja. A zatim imamo i ove choked species, dakle one vrste koje su vrlo rijetke i ugrožene. Pa prema tome imamo puno razloga zbog kojih e, moramo ostati fleksibilni kod zamjene kvota. Vidjelo se, recimo u pregovorima između Norveške i Europske unije, da je uvijek iznova dolazilo do nekih prijepora kod podjele kvota, kod dugo višegodišnjih planova i o tome kako izgledaju recimo ovaj odbac e, ribe pretjeranog ili prevelikog ili prilova. a vidimo da bi moglo biti i teški, teških e, pregovora zbog tehničkih mjera. Recimo pitanje regionalizacije u Sjevernom moru, gdje će se u buduće o tehničkim mjerama, barem onoliko koliko sam ja to razumije koliko sam informiran i kako ja to, taj proces tumačim. Dakle, regionalno odlučivati o svim tehničkim mjerama. I sad je onda pitanje kako će biti kad Britanija postane treća zemlja, kako će onda te tehničke mjere se uopće u suradnji s njima moći provoditi. Zatim, zajedničko upravljanje kod važnih, najvažnijih vrsta i najvažnijih stokova. Tu očekujemo isto da će biti različitih nejasnih stvari i vrlo teških pregovora sa Britanijom. A što smo još pogledali je pitanje e, baze podataka koju sufinancira Evropska unija. Dakle, riječ je o podacima i o stokovima, ali i o kompletnom ribarstvu i o primjeni istog. I sad se pitamo da li će Britanija i dalje voditi te registre podataka ako i ne bude više imala europsko sufinanciranje. To je isto velika, potpuno nejasno, da li će onda voditi tu, da tako kažemo, ribarstvenu evidenciju tako brižno. A to je jako bitno jer o takvim podacima ovisi i naš izračun ili procjena ili kako hoćete već veličine stokova i čitav niz drugih stvari o kojima ovisi naša dodjela ribarstvenih kvota i opće naše upravljanje morima. A zatim imamo još i drugih problema, recimo Velika Britanija je do sada jako puno davala i novaca, ali i stručnog znanja i znanstvenog doprinosa općenito u našem istraživanju zajedničko mora i prema tome tu će isto tako kvaliteta naših znanstvenih savjeta e, patiti i ako će, to će biti veliki gubitak. Jer ako mi ne budemo mogli kod naših znanstvenih odbora nastaviti tu suradnju i koristiti njihovu ekspertizu i mogućnosti, bit će to veliki udarac i gubitak. Sad još jedan kratki pregled. Dakle, 40% iskrcaja zemalja članica zapravo potiče iz britanskih voda. I e sad mi očekujemo da će Brexit imati naravno različite posljedice u ribarstvu, ovisno o zemlji, skod različitih zemalja, ali recimo ne znamo, ne možemo sad procijeniti šta će se u pojedinom nacionalnom ribarstvu dogoditi. Mi vidimo i znamo da će ta relativna stabilnost koju smo teškom mukom postigli doći pod preveliki pritisak i biti jako ugroženo. Mi znamo da recimo sada već naš ulov ukupni ne odgovara onom sastavu po kojem, kakav je bio od 73. do 78. povijesnim vrijednostima referentnim prema kojima su nama dodijeljene kvote, to je jasno. Međutim, u budućnosti vidimo da će biti jako puno problema ako budemo htjeli ići na zamjenu kvota ili na provedbu opće ove obaveze iskrcaja. To će biti velikih problema nakon Brexita. Međutim, s druge strane smatramo da bi trebalo biti u uzajamnom interesu i Velike Britanije i Europske unije da se na tom području i dalje nastavi uska suradnja sa Britanijom i da se nađe zajedničko rješenje. Jer vidite, vidimo sve veće negativne posljedice i po recimo prikupljanje podataka kao i na suradnju u znanstvenom istraživanju. I već smo i rekli ovdje, više puta nema područja u Evropskoj uniji koji bi toliko ovisio o znanstvenom savjetu i znanstvenom utemeljenju kao recimo ribarstvena politika. I e, ako tu izgubimo puno naših dosadašnjih kapaciteta i svega ono što smo imali dok su Britanci bili unutra, to će, bi se jako negativno odrazilo na sve. Hvala. Hvala vam gospodine Duringe, hvala vam lijepa na ovoj prezentaciji više manje ste se pridržavali zadnog vremena i stoga ćemo sada moći vam svima postaviti pitanja e, koja nam se čine najzanimljivim. Imam već nekoliko javljanja za riječ. Molim kolege da se pridržavaju razumnog e, vremena za govor, recimo dvije, tri minute otprilike, e, kako bi postavili pitanje. Odmah sada predajem riječ gospodinu Kobanu koji je htio malo prije preuzeti riječ, dakle izvolite. Hvala vam lijepo gospodine Kadeke, ako ste ljubazni. Gospodine Sobrino, sviđa mi se vaš smisao za humor. Vi kažete da španjolski ribari su možda dobili ribarska prava u britanskim vodama tijekom određenog razvoja. To je jako smiješno nešto jako tipično španjolsko. Vi kažete isto i za Sjutu i za drugu e, španjolsku reklavu koja pripada španjolsku, ali ipak španjolska ima potpuno drugačiji stav o Gibraltaru koji je britanski već 300 godina. Dakle, na neki način selektivno razmišljate o o stečenim pravama, pravima praočeva. Vrlo jednostavno, ovdje nemamo problem. Riba neće nestati. Škotska i Velika Britanija u cijelosti samo traže e, prava da e, love vlastitu ribu i da vam ju prodajemo. Zašto ne? A prerađivanje ribe, konzerviranje ribe, dimljanje, dimljenje, sve to želimo raditi u Velikoj Britaniji. To treba dovesti do novca za Škotsku, Irsku, Englesku i a ne za ostatak ljudi u Europi. Dakle, ne radi se o tome. To je sve što želim reći mi nikako ne želimo ništa promijeniti, samo želimo dobiti natrag naša ribarska prava. britanci e, Britance su na prijevaru uveli u Europsku uniju, to je napravio Edward Heath i drugi, i tada su nam oteli ribarska prava i sada se moramo oteti iz, tog velikog kaosa u kojem se nalazimo. Mi želimo dobiti natrag naša ribarska prava. E, škotski nacionalisti žele sami sa sobom upravljati. E, to lijepce za njih ne znam, oni su sada trenutno razdijeljeni, ali svakako u e, ukipovci žele da irske vode, škotske vode, e, engleske vode se vrate u ruke onih kojima pripadaju kako bismo mi onda mogli prodavati ribu koju imamo. To mi se čini pravedno. Isto tako e, želimo sami odlučivati što ćemo raditi po pitanju odbacivanja ulova i tako dalje. To želimo dogovoriti sa vlastitim ribarima na vlastiti način. Hvala vam gospodine što ste mi dali riječ. Hvala vam lijepa gospodine Kobrne. Da, e, ribe neće nestati, ali Britanci će nestati. Otići će. Zaprimili smo to na znanje, a ono što ste vi rekli je vaša vizija Brexita. A uzevši obzir što se dogodilo na prošlim izborima, nisam baš siguran da trenutni politički vođe u Velikoj Britaniji imaju jednaku viziju kao i vi. Ali u svakom slučaju poštujem vaš vašu, viziju. Da, ali izbori nemaju nikakve veze s time. Izbori su bili vezani uz interne e, britanske političke teme. Ništa to nije imalo veze s Brexitom. Brexitu smo već odlučili, e, gospodine Kadeke. Gospodin Milan Mon. Evo, htio bih na prvom mjestu zahvaliti e, ovo troje izvjestitelja gospodi Düringer, de i Sobrinju. Mislim da su njihova izlaganja bila jako zanimljive. I zato smatramo da smo ovim prezentacijama zapravo vidjeli kolika je budućnost, eh, kolika je važnost Brexita, i mislim da moramo eh, tome pristupiti ozbiljno. I zato zahvaljujem na kakvoći vaših, eh, vaših izlaganja. I želim čestitati gospodinu Sobrinu zato što je razradio toliko različitih aspekta projekata, znači pristup e, e, tržištu, također pristup vodama, pristup e, znači ulaganjima i također je razradio i dimenziju prava radnika na moru, pomoraca. Znači svi ti aspekti i još mnogi drugi aspekti su nam dali jasno objašnjenje svih mogućih pravnih rješenja. I mislim da postoji toliko različitih faktora istovremeno, to je ono što ukazuje na važnost samog pregovora, pregovora pregovaranja, ali ne smijemo e, e, podleći potrebi da se teme pregovaraju rasjepkano. Mi tome moramo pristupiti na rasjepkani način u skladu sa međunarodnim pravom i e, htio bih da nam gospodin e, možda da neke presudane iz tog međunarodnog prava koji su nama možda bili bliski. Evo recimo vidjeli smo, ako sam dobro shvatio, iz onog protokola 34 sa e, Grenlandom se uspostavlja jasna veza između pristupa vodama i pristupa tržištu. I to je jako zanimljiv presedan i upravo zato zahvaljujem gospodinu odnosno što nam je e, prikazao taj slučaj. E, postoji s druge pak strane jedna puno teža i složenija tema, ali koja nam je također prikazala e, kakve nas težine očekuju s obzirom na to da Ujedinjena kraljevina nakon Brexita neće htjeti prihvatiti nadležnost suda Europske unije. Ipak, s druge strane, e, vrlo su ograničene pravosudne e, znači ovlasti suda iz Hamburga o pravu mora kada je riječ o možda postupcima protiv poduzeća, britanskih poduzeća ili ili kada je riječ o razrješavanju pristupa vodama ili pak kada će europska plovila imati možda problem pristupom britanskim vodama. Dakle, ako tada nećemo moći primijeniti pravo suda iz Hamburga ili pak međunarodno pravo o pravu mora, onda je pitanje čim ćemo se pravo morati podvrnuti. Hoće li biti nadležan onda britanski sud i britansko suđe. Dakle, treba razraditi nekakav mehanizam koji će razrješavati sve te sporove vezane uz poduzeća i plovila. Ako sam dobro shvatio, Ujedinjena kraljevina ima već jedan presedan u e, situaciji sa Marokom. Odnosno, možda bi mi trebali razmotriti e, taj naš sporazum koji imamo sklopljen po pitanju ribarstva sa Marokom. Dakle, ja vam zahvaljujem e, što ste tako briljantno i vrlo znači, definirano iznijeli svoju prezentaciju. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Ja želim e, zahvaliti našim izlagačima koji su nam predstavili svoje studije. Bilo je jako zanimljivo, u to nema sumnje. I vidjeli smo kakva su očekivanja te eventualne dvojbe po pitanju pregovora o Brexitu. Htjela sam postaviti konkretno pitanje, može profesoru Sobrinu, koji je baš govorio o tome, a ima jedna stvar koja mi nije bila sasvim jasna. Kada govorimo o tim sporazumima, koje Europska unija u ovom trenutku ima sa trećim zemljama. Dakle, to su raznovrsni sporazumi. I moje je pitanje Kakva bi prava mogla tražiti Ujedinjena kraljevina po pitanju tih sporazuma koji jesu na snazi i koji su e, potpisani? E, specijalno ste se referirali na Maroko i neke druge. Dakle, koja bi prava Ujedinjena kraljevina mogla tražiti u okviru tih e, sporazuma koje će ostati na snazi i sporazuma koji će biti potpisani u budućnosti? koja su prava koja bi ona mogla zahtijevati? E, iz tih sporazuma i hoće li oni imati prava za svoju britansku flotu. Dakle, taj bih aspekt htjela razjasniti. I također, e, e, profesor Legali je govorio o koji, o tome koji su logič, koje su logične posljedice e, i učinci Brexita na pojedine zemlje. Očito je da će naštetiti e, to nekim zemljama, posebice onima kojima je sa Sjeverno more, recimo Francuska koja ima e, bez sumnje veliku znači ribarsku flotu, također tu je i njezina susjedna zemlja Nizozemska, očito i Njemačka. To su sve zemlje koje će biti posebno pogođene Brexitom u ovom sektoru. Mene brine ta mogućnost koja postoji, a to je e, pitanje sukoba sa Norveškom. Dakle, dakle da e, postoji neka mogućnost drugačijeg oblika sporazuma, kako vi to vrednujete? Odnosno, ili moguće da Ujedinjenu kraljevinu neće zanimati budući e, ribarstveni sporazum s Europskom unijom, a možda hoće sa nekim drugim zemljama, prema, e, među njima i sa Norveškom. Ako možete malo razraditi to pitanje, kako vi to vidite sa vašeg stajališta? Hvala. Merci, Hvala, Jan? Doreno. Uh, Hvala vam na izlaganjima. Bile su vrlo informativne. Mislim da samo što se tiče činjenica često govorimo o tome koje države će najviše doživljavati učinak Brexita. To ne bi trebalo biti natjecanje, ali moram reći da je Irska što se tiče ripolova će biti jako uh, pod utiskom. Dakle, posto e, vode, sa 40% stokova samo 5% cjelokupne e, ribolovne kvote ćemo moći e, A unatoč tome što smo čuli da će doći do nestabilnosti, vidim da izgleda da općenita stabilnost neće nestati. Mi samo želimo imati slične uvjete kao Engleska, će pristup ribama u vlastitim vodama. Mi nemamo pristup u drugim vodama članice Europske unije, pristup vodama samo u Engleskoj, zato što nismo nigdje povijesno bili prisutni u tuđim vodama. Vidimo da 200 tisuća tona e, Ujedina kraljevina e, lovi izvan voda, e, vlastitih voda, a 73% toga iz irskih voda. A mi lovimo 100 tisuća tona, što je polovica ukupnog ulova dakle koja dolazi iz engleskih voda. Situacija se dramatično promijenila od kad e, smo e, prvo uveli e, zajedničku ribarstvenu politiku i sve one tehničke mjere s tim u vezi i naravno sve to treba imati na umu. Hvala ti lijepa Jan Izabel Toma. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Ja bih htjela ne samo zahvaliti, već i čestitati stručnjacima, zato što imam dojam da ova tema. Što se tiče pravnog aspekta, što se tiče učinaka, eh, je stvarno vrlo složena. I evo, mogli smo dobro vidjeti putem vaših izlaganja da je europska integracija po pitanju ribolova jako snažna. I to je ono zbog čega je ova tema i toliko zanimljiva, a istodobno je to i e, razlog zbog kojeg postoji rizik. I točno je da naši ribari e, i svi koji žive na obalama mora su jako zabrinuti zbog tih razvoja. Ja imam tri pitanja i mislim da ću s time još i zakomplicirati cijelu stvar zato što govorimo o pristupu resursima i vi ste spomenuli kakav će biti učinak na ribolovne područje, na kvote, ali što je sa učinkom zbog učinka? Da objasnim, dakle jednom kada smo uredili zone, kada smo, to je ribolovna područja, kada smo odredili kvote za europljane, onda će možda doći do protureakcija Vi ste spomenuli da bi jedan učinak mogao, mogao biti preraspodjela kvota, ali to će biti grozno za ta ribolovna područja. Dakle, morat ćemo također e, vidjeti kako možemo zajedno svi e, ribaditi na područjima gdje već sada nema dovoljno mjesta za sve. E, priobalni dio Europske unije je već sada pod velikim pritiskom i možda će doživjeti još i dodatni pritisak zbog Brexita. A pitam se Imamo li već neke studije što se tiče tih lančanih reakcija zbog kojih bi moglo doći, zbog toga što će se svi vratiti na ribolov u ona ribolovna područja izvan britanskih voda. Zatim što ste rekli e, vezano uz uredbu da nećemo više imati zajedničku ribarstvenu politiku u ovom obliku, ali najde radi se samo o toj politici, radi se i, o, drugim regulativama Europske unije. Primjerice, ja sam već čula da e, uredba o ribolovu u e, dubokim vodama, ribari više neće moći nastaviti primjenjivati. Imamo i uredbe o kontrolama. Zapravo, sve europske uredbe neće se više primjenjivati ako se ne sklopi sporazum. A to će onda se odraziti i doviše ne može samo do određenih sukoba, već isto tako i do narušavanja tržišnog natjecanja e, po pitanju europskog ribarstva. Što se tiče ribljih stokova. Jedno pitanje. E, imamo primjer Norveške, dakle ono što se već primjenjuje na teče države. Mogli bismo isto tako vidjeti e, slučaj Islanda. Tu smo isto u jednom razdoblju imali e, vrlo konfliktualnu situaciju sa Islandom i Europska unija je tu bila suočena sa fenomenom E, premalog izlova naspram svojih potreba. Zatim smo podigli količinu ulova i imamo e, dakle onu e, varijablu s kojima mijenjamo ribe stokove i koja će se primijeniti na ovo i što bi moglo opet imati utjecaja na ribare. Dakle, hoću reći da te lančane reakcije bi mogle biti još i snažnije od ovih izravnih učinaka i stoga me zanima što vi mislite o svemu tome. Hvala. Izaskun, Izaskun Bilbao. Sí, muchas gracias, presidente. Puno hvala predsjedatelju. Budući da to ne može biti drugačije, evo samo ću zahvaliti izvjestiteljima, izlagačima na ovoj dijagnozi po pitanju mogućih pravnih e, rješenja i pravnih prijedloga i također po pitanju odjeka određenih rješenja. Mislim da je to analiza koja će moći poslužiti našim e, pregovaračima. E, sada bismo mogli raspravljati o jako puno stvari, ali ne znamo kako će sve to završiti. Ja činim da, ja mislim da su to zaista temeljni i podaci i dokumenti e, koje će budući pregovarači trebati uzeti u obzir. E, nitko od njih nije, post, e, nije dao objašnjenja po jednom pitanju kojem želim sada govoriti. Sada ću postaviti pitanje svim izlagačima. Dakle, s obzirom na to da će možda Škotska zatražiti referendum i recimo u slučaju da ishod bude pozitivan i recimo da e, Sjeverna Irska kao što smo e, čuli od nekih e, glasnogovornika europskih institucija koji govore možda o automatskom pri uklanjanju pristupanju Europskoj uniji, onda će u tom slučaju scenariji biti potpuno drugačiji. Jeste li možda razmotrili e, te hipoteze, je li ih analizirate u ovom trenutku i što mislite o tome? Hvala. Merci. Lina Engström. Hvala, e, Lina Engström. E, da, hvala. Ja želim zahvaliti govornicima. Bilo je vrlo vrijedno čuti od stručnjaka u svim tim scenarijima. Možda je ono što nas najviše šokira ta situacija do koje će doći e, sa prikupljanjem podataka, jer e, Ujedina kraljevina ima 500 milijuna eura s kojima doprinosi znanstvenim studijima i mislim da je to vrlo zabrinjavajuće za čuti. Ali moje pitanje, e, slično onoga što smo govorili o FSP y-ima, dakle o rasponima ulova i mislim da je gospođa Garcia to spomenula. Dakle, zanima me koliko bi bilo zanimljivo ili profitabilno za jednu kraljevinu da ima pristupa e, FSP-evima. Imamo sjeverni plan, ali pitam se kakav bi bio, koliko bi zanimljivo za jednu kraljevinu bilo dobiti pristup drugim e, sličnim planovima onda zatim postoji očito i politička volja da se ulovi sva ta riba koja se nalazi u vodama koje će postati britanske vode dakle, u budućnosti. Ali zanima me koje, mogu, su kapaciteti postojeće britanske flote da to doista i napravi. Rekli ste da obično uh, su one u vlasništvu poduzeća koje dolaze iz 27 država članica, ali koje su mogućnosti Jedine kraljevine da sama eh, izgradi tu flotu, je li ona uopće u mogućnosti to učiniti, jer to je nešto s čime smo se više puta bavili. Hvala vam. <coughs> Hvala ti Linnea. Gospodin Ken, izvolite. Thank you, Alan. I was this morning to get... Evo, ja sam se nadao da ću svoju poruku jasno prenijeti. Ali vidite, imao sam nedavno različite susrete sa ribarima i to nešto u istočnoj regiji, nešto u sjevernoj regiji, kod Newcastle u Velikoj Britaniji, pa nekoliko tjedana prije. Ja sam bi, oni su bili užasno ljuti i baš su bili ono, na kraju živaca. Jer oni smatraju da druge flote nacionalne kradu našu ribu, a oni se muče da sastave kraj s krajem i da nekako prežive. I sad, recimo, oni su smatrali da onaj referendum o Brexit, naime, od prošlog lipnja, jedina šansa za njih da oni uspiju preživjeti i svoje djeci i unucima ostaviti nešto da mogu još od nečeg živjeti jer će biti još nekakve ribe u engleskim vodama. I mislim, to ima stvari koje se njima nameću, koje oni jednostavno ne mogu podnijeti. I inozemni, dakle ti strane flote koje e, zapravo uništavaju egzistencijalnu osnovu E, Britanaca i engleskih ribara, pogotovo Francuzi recimo, to ih uništava i to ih naravno i vrlo su jednostavni njihovi zahtjevi. Oni žele izlaz iz Europske unije i krajer i stranim, dakle, evropskim ribarskim flotama da e, ribaju i, i, i prazne engleske vode kako bi oni imali od čega živjeti. Evo, šta možemo reći, Velika Britanija je, je, sad političari naravno imaju svoje mišljenje i svoje argumente kao i birokracija. Ali vi morate shvatiti što znači Brexit upravo u svim ovim osiromašenim lukama i među tim malim ribarima Velike Britanije. To njima uljeva nadu on, ako vi mislite da će oni biti žrtve nakon Brexita, da ćete vi nastaviti poslovati kako ste do sad poslovali sa svojim kotama i sa praženjem i, i, polovljavanjem britanskih voda, onda se jako varate, jer na taj, to neće čak ni političari u Britaniji moći potpisati, jer će bijesni ljudi biti tim bjesni i tim jadniji. Prema tome, ja sam samo htio pokušati, pokušala sam ovdje da vam objasnim što znači Brexit za te male ljude i šta znači za njih povrat naših teritorijalnih voda u naše ruke. Hvala vam lijepo. ovo mislim da nećemo komentirati. To je i Pavel. A, hvala lijepo. Dobro je da sam upravo sad stigla. Ja sam nedavno čula izjave britanskog ministra za ribarstvo gdje se e, zapravo on izjasnio za zajedničku ribarstvenu politiku i da, bi, i da oni namjeravaju u budućnosti ostati unutar zajedničke ribarske politike. Pa možda bi bilo dobro da britanski zastupnici to prenesu britanskim ribarima. Ja sam inače vrlo zahvalna da neće jedna pojedinačna zemlja sa Britanijom voditi pregovore, nego da se svih 27 preostalih članica Velike Evropske unije odlučilo da vodi sa Velikom Britanijom pregovore. Jer vidite, mislim da neće samo, ne bi samo Velika Britanija mogla puno izgubiti s Brexitom, nego i svi mi. Prema tome je bitno da svi zajedno u tom sudjelujemo. Ono što je važno je da se nakon Brexita nastavi prikupljanje podataka i znanstveno istraživanje. Jer vidite, ako ne bude podataka i zajedničkih baza podataka, zajedničke evidencije, zajedničkog e, znanstvenog razvoja neće ni Britanija ni Evropska unija moći bilo kako planirati ribarstvo imati nikakvu, a najmanje zajedničku ribarstvenu politiku. Mislim da moramo naći rješenje za to i tome ćemo još puno raspravljati, ali to apsolutno trebamo održati. A sada bih se htio zahvaliti svim našim e, predavačima i mislim da je ovo bilo jako, jako korisno za sve nas, a posebno za neke od nas koji radimo na razredi ovog višegodišnjeg plana za Sjeverno more, a inače kolege koje se bave time će mnogo korisnog iz svog toga izvući. Inače morat ćemo i razmisliti naravno o zamjeni kvota, jer e, polazim od toga da nisu samo evropljani sa reformom zajedničke ribarstvene politike bili vrlo zadovoljni, nego mislim da su i Britanci bili s tim zadovoljni i imali svoju korist u tome, pa zato ne mogu ni zamisliti da će oni iz toga svega izaći. E, zbog toga sad na kraju moja molba i moja nada da niko neće pokušavati voditi individualne pregovore, ili se izletavati iz vrste, da tako kažemo, Evropske unije, nego da se sve to radi zajednički. A inače, ljudima iz Ukipa jedna poruka, molimo vas, dajte se prisjetite kad kada da postoji istina, da bi bilo jako umjesno da kad kada prenosite istinite poruke i govorite istinite stvari. Ricardo Santos, zahvaljujem predsjedatelju. Evo, ja ću sada naravno e, čestitati i zahvaliti našim e, izlagateljima danas. Naši govornici su nam zaista govorili o složenim temama od iznimne važnosti i možemo reći da su dvije od te prezentacije e, bile jedne od najjasnijih ovdje. Mislim da smo danas imali zaista jedno od najzanimljivijih i najjasnijih izlaganja na odboru e, za e, ribarstvo. Ali evo, ja mogu reći da sam jako mnogo naučio. Ne bih htio malovažiti nikoga do sada. Dakle, kao što je govorio i prvi govornik, ja, to je jako složeno pitanje, znači pitanje unutarnjeg tržišta, pitanje pristupa voda slobodama, tržištu, resursima, također kretanje osoba, kretanje pomoraca, registar kako vrsta, tako i poduzeća, odnosno pomorskih poduzeća i e, da bar e, znači ribarstvo dobije važnost koju zaslužuje u tom kontekstu pregovora sa e, Ujedinjenom kraljevinom, ali nismo baš sigurni. Dakle, e, evo ja bih htio možda biti i htjela bih možda biti htio bih možda biti optimističan. Mi imamo nekakve druge bilateralne odnose sa drugim zemljama koje imaju veliki ribolovni potencijal, ribarstveni potencijal kao što su Norveška i Island. I nadamo se da će svi ti pregovori ići u smjeru u kojem bi trebali ići. Dakle, to je ipak na kraju krajeva rastava koju treba odraditi, razvod koji treba napraviti i razriješiti i mi ćemo morati to na neki način e, razriješiti. Dakle, e, nisam sigurna, sigurna nismo li spomenuli neke, e, jednu temu, a to je tema koja je vezana uz pitanja znanstvenog istraživanja i znanstvenog poznavanja situacije. Dakle, ja u ovom trenutku nisam zabrinut. Smatram da Ujedinjena kraljevina ima veliki istraživački potencijal e, po pitanju kako e, znači morskih resursa, tako i samog ribolova. Ali mislim da oni moraju jako dobro poznavati sve podatke, zato što nedostatak podataka ne smije e, utjecati na e, razinu znanja i smatramo da Ujedinjena kraljevina bi trebala uzeti u obzir sve podatke koji danas e, postoje u znanstvenom istraživačkom e, smislu. Jer mnoge države članice, države članice Europske unije, ali i one koje to nisu, su uključene u ribolov i ribarstvene napore i, oni su ti koji ovise o znanstvenim istraživanjima. Dakle, ta znanstvena istraživanja su izuzetno bitna i za viđenje budućnosti naših resursa resursa. I kada govorimo i o divljem iskorištavanju nekih eh, ribljih eh, vrsta, možemo reći da je uspjeh u razrješavanju tog problema zapravo zajedničko upravljanje. Dakle, e, postoji konkretan rizik, a to je da su ministri za, ribar, za ribarstvo u određenim državama članicama ti koji su spremni na svađu kada je riječ o dodjeljivanju e, određenih kvota ili pak o uzimanju u obzir svih smjernica e, svih smjernica znači znanstvenog e, savjetodavnog odbora i vijeća. Dakle, sada je pitanje kako ćemo to uspjeti sve uskladiti, a da e, ne povećavamo kvote i da ih pravno raspodijelimo one koje postoje. Hvala ti, Ricardo. David, izvoli, ali molim te samo kratko, jer se već govorio. Hvala vam, gospodine Kadeke, ću vrlo kratak, e, mogu vas uvjeriti. Dakle, gospođa Engström je komentirala neke stvari. Nema nikakve vjerojatnosti da će e, doći do referenduma u škotskoj neovisnosti. Mi smo glasili, odlučili smo svi Britanci i to je to. Isto tako na zadnjim izborima škotski nacionalisti su dosta izgubili na izborima, e, te e, je došlo do gubitka njihovih mjesta. Dakle, nema, nema vjerojatnosti za to. Mi jedva čekamo da ponovno otvorimo naša brodogradilišta i vjerujte nas gdje god e, postoje neki jaz, jedva čekamo da taj jaz popunimo i vjerujte nam da ćemo imati e, mnogo ribe za vas na izbor. E, mi bismo mogli ukloniti su tako posrednike između nas i drugih međunarodnih organizacija, jer sada imamo Europsku uniju između nas. Isto tako, bilo bi bolje kada bi nam se i drugi predužili u Brexitu i do toga će doći, to je samo pitanje vremena. Što se tiče naše suverenosti, e, Ujedna kraljevina je imala 20% svjetske površine, mi smo bili najveći e, kolonialisti na svijetu i stoga sam sigurna da smo izuzetno sposobni e, upravljati vlastitim resursima. Hvala, hvala ti gospodine Komene. Šankeli i zatim znanstvenici. Hvala vam lijepo. Evo, ja sam slušao ovo sve, ali to je sve skupa jako, jako kompleksno i složeno i zapravo ne znamo kako dugo će uopće trajati pregovori o Brexiti. Međutim, mogu vam reći da sigurno u Irskoj neće biti referenduma o izlasku mogućem iz Evropske unije. Neće biti irskog Brexita. Mislim da je zapravo još se povećala potpora od Brexita Irske Evropskoj uniji, mislim da je 90% našeg stanovništva stoji iz, čvrsto iza ostanka u europskoj uniji, a britanski put i koji su se odlučili njihova priča. Prema tome, kod nas se niko ne želi niti ne priprema napustiti Evropsku uniju na Irskom otoku. Nismo nikad niti sumnjali u to, nikad, gospodine Kelly. Kažem, nismo nikad sumnjali u to da Irska eh, želi ostati u EU, to je izvjesno kao i drugih 78 država članica. Svih osim Ujedinjene kraljevine koja je referendumom donijela tu odluku i tu odluku trebamo poštivati budući da se tu radi o odluci građana. A sada tu trenutno raspravljamo o e, uvjetima razilaska. Predlažem da sada ponovno damo riječ znanstvenicima, istraživačima, budući da smo ih i pozvali kako bi odgovorili na naša pitanja. Daću vam riječ e, svakome posebno i možete odgovoriti na pitanje koje sam vam postavljala. Dakle, gospodin Sobrino prvi, zatim gospodin Galik i zatim gospodin Döring na kraju. Dakle, u istom redu sredu. Izvolite, gospodine Sobrino, imate riječ. Puno hvala, gospodine evo, predsjedniče. Dakle, ovo je minsko polje sada i vidjet ćemo hoću li uspjeti izbjeći sve ove mine. Ima jako puno pitanja, ali ne odnose se sva pitanja na moje izlaganje. Ja ću izdvojiti neka od pitanja. Dakle, ja mislim da mogu kratko odgovoriti na sljedeće pitanje. A to je pitanje vezano uz situaciju Ujedinjene kraljevine po pitanju bilateralnih sporazuma o ribarstvu koji su trenutno na snazi. E, moje mišljenje je sljedeće. Dakle, e, Znači, Ujedinjena kraljevina će nakon stvarnog izlaska, kada dođe do tog čina, postati treća država u svakom smislu. Oni, že, ako žele, moći će ponovno znači, ispregovarati e, te sporazume. Ali dok Ujedinjena kraljevina službeno ne izađe iz, iz Europske unije i ako u tim sporazumima postoje neke obveze, financijske obveze ili pak neke klauzule, e, Ujedinjena kraljevina će to morati zadovoljiti, jednako tako kao što će morati zadovoljiti e, druge financijske obveze koje proizlaze iz nekih drugih sporazuma. To je moje mišljenje. Sada e, pitanje zastupnika Franciska Miljan Mona. Ja mislim da je jedna od naših e, znači, glavnih konja za bitku pitanje kako ćemo uspjeti razriješiti probleme koji će se pojaviti sa Ujedinjenom kraljevinom e, kako po pitanju trgovinskog sporazuma i kako će se njih nazivati, tako i po pitanju sporazuma o ribarstvu ako će uopće doći do njega. Kao prvo, dok ne dođe do stvarnog izlaska, a to se može prolongirati kroz neko naredno vrijeme, Znači, nadležnost Suda Europske unije je i dalje na snazi, kao što sam već rekao, ali doći će do trenutka u kojem to više neće vrijediti i tada će trebati iznaći rješenje. Ujedinjena kraljevina je rekla da se ne želi podvrnuti nadležnosti Suda Europske unije nakon izlaska. Pitanje je koji drugi mehanizmi postoje. U okviru trgovinskih sporazuma ima mnogo mogućnosti. I Trebat e, će E, zapravo se e, usmjeriti na složeno i e, moćno funkcioniranje svjetske trgovinske organizacije, ali će trebati naći i neke možda fleksibilnije mehanizme kao što su arbitraža ili pak neka veća fleksibilnost jer sud to neće moći funkcionirati, neće moći to sve odraditi. na području znači sektora ribarstva u striktnom smislu će, kako će se razrješavati budući sporovi na tom području području. Dakle, e, kakve mehanizme za rješavanje sporova ćemo imati tada? Ako ćemo koristiti ovo što sada imamo, to neće poslužiti. Dakle, sad imamo nekakvu komisiju koja razrješava na prijateljski način pod navidnicima određene sporove. Ja mislim da to u budućnosti neće biti prikladno i da će trebati naći druge formule. Ali kakve formule? Ne, smijemo, ne možemo se povoditi za međunarodnim pravom zato što je ono smišljeno prvenstveno za države. Ne možemo se obratiti Haškom sudu, ne možemo se e, obratiti nekoj međunarodnoj arbitraži, to bi bilo iznimno teško i zahtjevno, a e, Međunarodni sud za pravo mora ima vrlo, vrlo usko područje djelovanja, samo za specifične slučajeve. Dakle, iskreno da vam kažem, nemam pojma što ćemo u tom slučaju, zato što ćemo morati pronaći neku formulu, ali evo, iskreno ću vam reći da zaista ne znam kojim bi se putem moglo krenuti. Također je e, postavljeno pitanja, pitanje e, jesmo li ja i moje kolege razmišljali o e, mogućnosti Škotske ili pak Škotske ili pak o ujedinjenju Irske. Dakle, iskreno, ne znam za kolege, ali ja nisam razmišljao o tome. Dakle, možda e, nisam istog mišljenja da će neovisnost Škonske automatski značiti njezino pristupanje Europskoj uniji. Znači, to su dvije različite situacije. Druga situacija je pak sa Sjevernom Irskom. Kad bi se ona, znači, ponovno ujedinila sa e, Irskom, onda bismo možda mogli razmišljati o nekom postupku koji bi bio sličan postupku koji se primijenio za, znači, ponovno ujedinjenje, e, znači, Njemačke E, nakon e, pada Berlinskog zida. Dakle, ja mislim kada je riječ o Škotskoj da bi to bila nova država i tada bi se trebalo poštivati član 49, oni bi trebali čekati svoj red i ponovo e, pregovarati o članstvu Europskoj uniji. Sa stajališta sektora ribarstva scenarij bi se apsolutno promijenio, to je istina, zato što je Škotska jedan od temeljnih elemenata za ribolov u Europi. Ne znam jesam li što izostavio. Dakle, ja mogu ovdje e, govoriti u svoje osobno ime kao profesor međunarodnog prava i to u ime tih neovisnih a po pitanju neovisnih gradova Melilje i Seute koji nemaju nikakve veze po pitanju e, e, veze sa Gibraltarom koji je teritorij e, kako je to definirano u povelji Ujedinjenih naroda. Dakle, to su vrlo različite, vrlo različite situacije. Dakle, Gibraltar nema apsolutno nikakve veze sa Seutom i Meliljom. Hvala. Bravo, bravissimo. No, no, no. No, no, on va pas, on va, on va ne, ne, nećemo sada krenuti u raspravu o statusu Gibraltara, već imamo dovoljno glavobolje sa Brexitom i ribolovom e, zbog Brexita i stoga, a mogu vam isto tako reći da nećemo svakako to pitanje riješiti ovdje. Hvala vam, dakle, gospodine Sobino, sada molim vas za tišinu. Predajem riječ e, gospodinu Legaliku. Euh. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. Pokušat ću e, biti što sažeti te se osvrnuti na ono što je rečeno. Jasno je kao što je to rekla, mislim, Izabel Toma, da sektor e, proizvodnje proizvoda iz mora je sektor e, u kojem imamo jednu od najvećih stopa europskih integracija i imamo i e, mnogobrojne dionice koje trebamo imati na umu. Svi oni mogli bi osjećati posljedice Brexita na pozitivan ili negativan način i ovisno o pojedinom teritoriju. Mi smo pokušali predstaviti najkompletniju sliku, najjasniju sliku svega toga vezano uz e, ekonomske dionike koje, tu sudjeluju u tom procesu. A E, postoje neka pitanja o kojima će se još raspraviti, to je nešto što se stalno javlja ponovno, dakle treba nam taj kompromis da slobodno imamo uzajamno pristup resursima, a istodobno trebamo slobodno moći pristupiti i pojedinim tržištima, što znači da je to jednako o trenutnom statusu quo. Ako dođe do suprotnog scenarija, dakle da nema pristupa resursima i da onda nema ni pristupa tržištima, onda za svaki od ta dva bloka bi svakako imali neke gospodarske dionike koji bi od toga imali koriste, a drugi koji bi zbog toga bili na gubitku. Prije svega oni koji se bave preradom ribe na nekim područjima. Zbog toga bi se još i više trebali pozabaviti svim tim pitanjima, dakle detaljnije, ali to nije bilo moguće u ovom obliku u kojem su nas tražili da vam damo prezentacije. Što se tiče specifičnih pitanja koje ste postavili, što se tiče toga da se promijeni ribolovni napor zato što e, onda flote 27 država članstva će imati pristup vodama pa će otići u druge vode. Mislim da tu postoje dva scenarija. Postoji scenarij za one resurse za koje države članice Europske unije moraju imati kvote kako bi pristupili tim resursima. To se odnosi na ono što su rekli drugi stručnjaci. Da, bi moglo ponovno doći onda o raspravi o kvotama e, koju dobiva svaka država članica. A zatim postoji scenarij za one resurse koje nisu pod kvotama. Na nekim područjima e, ti resursi, primjerice ako uzmem e, primjer kanala La Manche, tu imamo 50% udio onih ribih vrsta, onih resursa koji nisu pod kvote pri iskrcavanju što znači da postoji mogućnost da se e, napravi konverzija tih kvota ili preraspodjela kvota, ali uzevši u obzir u kojoj količini se tu kvota radi, mislim da bi to bilo jako teško provesti za flote. Jer imamo flote poput francuske flote, ona je dosta raznovrsna, ali s druge strane imamo nizozemske flote, belgijske flote primjerice, pa i njemačke flote koje su mnogo specijaliziranije, prije sve kada govorimo o pelagijskom ribolovu i tu ima jako malo mogućnosti e, toga da se tu uvede takve promjene. Hvala vam gospodine Logaliku, hvala vam na ovim objašnjenjima i odgovorima. Za kraj predajem riječ e, gospodinu Deringu koji će zaključiti s odgovorom. Izvolite. Hvala lijepa. Ja ću možda samo još malo podvuć neke stvari istaknuti, jer vidite, ja sam uglavnom na studiju cijelu prezentirala nje više na primjeru Haringa, ali postoje i e, drugi stokovi kod kojih bi ostalo puno manje područja kada bi isključili vode Velike Britanije, teritorijalne vode, pa bi onda, mislim, mnoge flote gladovale. Vidite, generalno su, vidjet ćemo, ali mislimo da će biti jako teško ako 27 flota ostalih iz Europske unije ostanu samo na kotama izvan britanskih voda. Mislim će to biti užasno loše za mnoge vrste. A onda druga stvar, ako Britanija recimo sad donese odluku da traži veću kvotu za sebe unutar zajedničke podjele, to je isto moguće i to su uvijek problemi jer vidite, mi smo dugo raspravljali, mi smo čak i nekoliko scenarija predvidjeli pa smo onda prolazili te scenarije šta bi bilo kad bi bile drugačije kvote. Onda na kraju smo odustali od toga i ostali kod ovog, jer vidite ima jako puno opasnosti šta bi se moglo dogoditi sa Škotskom. Ako Škotska ostane u Britaniji ili eventualno Škotska izađe. Tu su sad sa našeg aspekta znanstvene, to su naravno puste spekulacije, ali ako već niko ne zna kako, niko ne zna na kraju kako bi izgledali ti pregovori o novim kvotama. Čak i da sad kažem, razmotrimo bilo koji od tih scenarija, isto je upitno da li ovog časa možemo realno sagledati kod bi to odvelo. Zbog toga ne želimo ići u te spekulacije dalje, nego smo se ograničili na to da kažemo stanje je trenutno takvo, ovo i ovo su neuralgična pitanja, problematična područja i tu očekujemo probleme, ali nećemo sad ulaziti u kompletne spekulacije šta bi bilo, kad bi bilo, po mogućem scenariju ovom, ovom ili onom. A što se ovih kvota tiče, možemo jednostavno reći da mi imamo u našem povijesti upravljanja Sjevernim morem, dakle u tih 40 godina gdje to zajednički obavljamo, imamo masivne situacije teškog prelova, prevelikog, pre, neumjerenog izlova i znamo da su recimo i njemački ribari isto tako zabrinuti i jadni, jer su, a sve je to posljedica toga da se prije 30 godina donijela prekriva odluka i da su se dodijelile previsoke kvote. Naravno, mi možemo se sad vratiti eventualno na točku nultu, pa da onda jednostavno sve ovo e, počnemo potpuno jasno sve iznova. Ali gledajte, tako dugo smo zajednički upravljali i gospodarili tim vodama i tim stokovima i osim toga mi znamo da ni ovi stokovi koji jesu sada pretežito u zonama britanskih voda nisu isključivo tamo jer tamo sele i nisu samo tamo, prema tome ne možete predvidjeti nijedan isključivi oblik upravljanja. E, vidjet ćemo, naravno, vidjet ćemo kako će to na kraju se sve skupa odraziti na pojedine zemlje, članice i pojedine flote. To može biti prilično različito. Jer u svakoj zemlji postoje neke flote i neki ribari koji kažu mi bi sve to volili sasvim drugčije napraviti. To je jasno. I možda još nešto u vezi ovog prikupljanja podataka i istraživanja znanstvenog. Ja bih volio biti isto tako optimističan kao neki i reći neće, ništa se neće promijeniti. Ali nažalost nisam. Ja sam toga morate razlikovati kod prikupljanja podataka koji su biološke prirode. Ja sam inače po struci ekonomist pa mi zato nije uopće lako govoriti o tim podacima, ali baš upravo ovom prikupljanje podataka za znanstveno istraživanje jako strogo razlikuje između ovih bioloških podataka, ali onda imamo i ove podatke koji se na strani ekonomije, dakle uzci, zbog ciljeva ekonomskih prikupljaju, to radi isključivo Europska unija. E sad, e, međutim, kod ovih znanstvenih bioloških podataka je pitanje, mislim, da li će Britanija nastaviti. Britanci će možda reći da, mi ćemo još ispuniti svoju obavezu prema ICES-u, ali ovo drugo baš i ne. A vidite, kod e, znanstvenog istraživanja moramo napomenuti da sve ovisi o tom okviru, a za taj okvir, dakle, opće osnovu na kojoj se može neko znanstveno istraživanje raditi, ako hoćete, tu Britanija daje ogroman doprinos. Naravno, postoji mogućnost i postoji da Britanija i ostane u tome i da sudjeluje dalje, jer tamo ima puno glasova koji su za to, to je jasno a mi smo imali vrlo uspješno znanstveno istraživanje u suradnji i to je i međunarodno gledano bilo relevantno i važno. Merci beaucoup, monsieur Dering. Hvala lijepa, gospodine Deringo. Jan zatražio se riječ? Da. Izvoli, inače to nije običajno, ali možeš, budući da si predsjednica Sjevanijske. Hvala lijepa, predsjedniče. Oprostite što sam Hvala lijepo i oprostite što nisam stigla malo prije javiti, ali bilo je nekih problema, jutros morala sam i druge stvari obaviti, bit ću vrlo kratka. Dakle, riječ je o ovom odboru za ribe. Dakle, mislim da pitanje suverenosti koje je ovdje načeto, mislim da je to najbolje prepustimo narodima tim zemljama koji sami na, na demokratični način donesu svoju odluku i iskažu. Ja naravno visoko cijenim E, situaciju, mislim, znam kako je to u španjolskom narodu i koliko tu tu vrlo uzbudlje, puno uzbuđenja i ja naravno u tom kontekstu cijenim sve ono što su rekli i stručnjaci njihovi, znam da je i njima i problem Gibraltar, ali pustimo to njima i to nije, ovo nije mjesto za to. A što se tiče rasprava o tome, što se tiče Sjeverne Irske, Sjeverna Irska je još uvijek dio Velike Britanije. Onda još nešto za kolege. Mi smo prošlog e, u Sjevernoj Irskoj napravili jedan zapravo stu anketu smo proveli i kakvo je sad mišljenje među stanovništvom. I bilo je zanimljivo vidjeti da ova zapravo sadašnja e, odluka da o Brexitu nije donijela nikakvu želju da oni iz Sjeverne Irske se objedine sa ostacima iz Republike Irske da bude Irska jedna Irska, da se oni odvoje od Engleske uopće ni malo, ništa se nije tu promijenilo u njihovom mišljenju. A sad što se tiče ovih riba i svemu onom što sam rekao, čula od stručnjaka ovdje je bila da zapravo na uzajamnu korist bi trebala Britanija ostati u zajedničkoj e, ribarskoj politici sa Europskom unijom jer bi to bilo na uzajamnu korist svih. A ja mislim da će se to tako i realizirati jer napokon niko ne želi raditi protiv, e, protiv samog sebe. Izvolite, gospođo Toma, nisam vas čuo. Recite. Ne, ali ovo je odbor za ribarstvo. Zar ne? Dakle, upravo sam to htio reći. Da, upravo sam to htio reći. Ako ćete govoriti o Gibraltaru, o Sjevernoj Irsku ili nečemu drugom, onda vam neću dati riječ. Ako želite govoriti o ribarstvu, onda je to u redu. Ili možda o Baski, ako vas to zanima. Ali ja sam ovdje da govorim o ribarstvu i o Brexitu. Dakle, mi iz eh, Baske imamo puno toga što vam trebamo reći, evo samo želim nešto razjasniti. Mislim da je moje pitanje izazvalo ovdje veliku polemiku. Ja nisam ovdje eh, postavljala pitanje e, u političkom smislu i zato se ja nisam pozicionirala ni na koju stranu. Znači ja nisam ovdje izrazila svoje mišljenje o Škotskoj, Irskoj ili Sjevernoj Irskoj. Svi mi znaju da da ako dođe do ujedinjenja o kojem su govorile europske institucije, da će to imati izravne posljedice na ribolov. I ja sam se samo ograničila na to da pitam koji će biti ti eventualni rezultati i jesu li to oni analizirali. I po pitanju Škotske je potpuno isto. Dakle, a stvarnost će biti ta koja treba biti. Također i za pitanje Gibraltara. A ja sam se samo ograničila na pitanje o ribarstvu, jer mislim da će to imati grozne posljedice, a nisam sad razmišljala o tome i iznosila svoje mišljenje, bili trebalo pokrenuti članak 49 ili poštivati članak 58. Ne. Dakle, ja nisam sad razmišljala o politici u budućnosti, nego samo sam razmišljala o e, nekoj drugoj stvari i nisam tome htjela dati politički predznak. U svakom slučaju, dragi kolege, mi se ne sramimo baviti se politikom. Mi smo izabrani zastupnici, imamo pravo baviti se politikom, ali e, ipak treba reći da se danas bavimo utjecaju Brexita na europski ribolov. još imam jednu zadnju javnu za riječ, ne mogu odbiti tu osobu, to je Mary McGuinness, to je osoba koja nam je draga i koju sada na ovdje viđamo, da čuti ti riječ na dvije minute. Merid, izvoli. Thank you, chair. Hvala. Nadam se da sam vam još uvijek draga i bez obzira i nakon moje intervencije, barem malo ono. Dakle, ja sam zapravo ovdje uljez u odboru za riber, nisam stalni član, nego sam zamjenik. Međutim, to je jako, jako bitna tema i za moju zemlju i za Europu. Dakle, kolegica, nitko nije savršen. Nitko nije savršen. Vi niste članica odbora za ribarstvo. Ja vam na to odgovaram da nitko nije savršen. Izvolite, nastavite. Da, ali ja bih ipak volila biti savršena. Nego sad vrlo ozbiljno, ozbiljno da vam kažem. Puno vam hvala vama kao predsjednikovom odboru da ste nas prepustili ovom hearingu, ovom savjetovanju s ovim stručnjacima, jer to nam je jako bitno. Jer kao što je moja kolegica ovdje rekla, nama treba jedan aranžman koji je u apsolutnom interesu naših građana. I mi se moramo bolje pripremiti da znamo šta je bolje za ribarstvo Velike Britanije za naše ljude. I mislim sad što se tiče ono što je Sean Kelly i drugi što su rekli, dakle, odnosima Irske republike i Sjeverne Irske koja je još pod Britanijom, pa to je već sve dogovoreno i to je doneseno sporazum od velikog petka i mislim da ovo niti je mjesto, niti je vrijeme, niti je ni potrebno to ponovno otvarati i razmatrati. A što se tiče zajedničke ribarstvene politike, mislim da će stajalište Velike Britanije biti jednako tako izbalansirano, ravnotežno, kao što su bila stajališta ponedjelja kad su otvorili te pregovore. I ne moramo se podsjećati koliko je to osjetljivo, sve skupa osjetljiva atmosfera, naboj i cijela tematika. Međutim, mislim da ako idemo u napredu pregovore totalno polarizirani i nabijeni, nećemo postići nikakav dogovor. Moramo svi biti otvoreni, objektivni i mirni i pokušati to na interes svih naših ljudi napraviti, naših građana. Hvala. Hvala ti, što si e, došao. Ne, ne, Davide, ti si već dva puta govorio. Ja ću zaključiti raspravu ako mi dopustite. Zaključit ću ovaj gledišta. Dobro, unatoč malim neizbježnim incidentima do kojih uvijek dolazi kod ovakve razne gledišta. Ja ipak pozdravljam to što smo bili mirni, što nam je dopustilo da imamo raspravu o, ovakvoj e, izuzetno kontroverznoj temi, e, to je jasno, to smo svi mogli primijetiti. U svakom slučaju ono što ja E, iz toga zaključujem, a želim zahvaliti slučnicima e, što su došli, to je bilo važno, to je bilo potrebno i mi moramo onda razmišljati još i dalje od toga. I konstatirali smo već ono što znamo, dakle da je ribolov jedan od sektora e, koji će doživjeti najviše utjeca zbog Brexita i drugi sektori također, ali ribolov je od toga najviše pogođen zbog očitih zemljopisnih razloga, dakle to je očito. ono što nas ovdje sve brine je to da na kraju krajeva svi trebaju e, preživjeti to. Dakle, ribari, kako europski, tako britanski ribari trebaju e, se svi iz toga dobro izvući. Zbog toga moramo naći zajedničko rješenje. I ne sumnjam da ćemo to uspjeti. Evo, to sam htio reći na kraju ove rasprave. U svakom slučaju vam zahvaljujem na e, ovoj razumnoj raspravi i na tome što smo bili smireni. Jer ja sam očekivao da će biti gore. Hvala vam, dragi kolege. Pretpostavljam da ste to napravili zbog toga što mi je rođena, neto. Hvala. Hvala svima. Donc, Jako ću puno morati platiti ako vam sada svima moram platiti piće, ali... Isto ga bih sada odmah prešao na točku dnevnog Dobro, oni koji žele izaći slobodno,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 Bon, mes chers collègues, si vous voulez bien, on va aborder... Dragi kolege, molim vas, krećemo sa zadnjom točkom današnje, to je prijepodnevnog dnevnog reda. On va aborder, c'est bien Oui, oui. On va aborder donc le dernier point, puisque ça a changé un petit peu. Promijenili smo malo dnevni red, imamo sada točku o mjerama za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjenje Konvencije regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom Dužnog Pacifika. To je zakonodavno izvješće koje je dodijeljeno zelenima i gospođa Engström je imenovana izvjestiteljicom. Danas imamo e, predstavljanje tog prijedloga od strane komisije, zatim imamo razmjenu gledišta i stoga ću sada odmah, ako se slažete, riječ dati predstavnicama komisije, to je gospodin Luis Moledo. Izvolite, gdje je Luis Moledo? Tu je, izvolite. Uh, uh, Hvala lijepo predsjedniče i dobro jutro svima. Hvala vam što ste nas danas pozvali na vaš sastanak vašeg odbora. Želio bih se ispričati u ime svog ravnatelja Stefana Tipera jer on je trebao zapravo biti s vama na sastanku. Međutim, on je nažalost zapeo na jednom drugom sastanku i nadam se da će nam se vrlo brzo pridružiti, ali da mi počnemo bez njega. Dakle, Dozvolite da ovu temu predstavim na taj način da vam probam objasniti koliko je komplicirana ovaj e, transponiranje ove zakonske mjere. Dakle, zapravo ste vi svi već e, upućeni u to koliko je to komplicirano taj prijenos u nacionalna nacionalne zakone. Međutim, to mi znamo da je to recimo posebno otežano zato što je to dogovoreno na jednom drugom forumu gdje se koristio sasvim jedan drugi jezik e, nego što ga mi koristimo u Europskoj uniji kad e, u kontekstu pravnih akata, tako da je time teže. Naravno, ovom cijelom dokumentu je prethodilo su duge rasprave, puno razmišljanja a unatoč tome nismo uspjeli uvijek naravno to pretočiti u evropske propise. To samo da vam skrenem pažnju koliko je to problem e, prenijeti u naš sustav. A mi inače o čemu govorimo? Govorimo o 12 mjera za očuvanje koje je usvojila regionalna organizacija za upravljanje ribarstvom Južnog Pacifika. To je organizacija koja je relativno nova njih, prvi njihov sastanak je održan 2013. godine i od onda svake godine su usvajani nove regulatorni akti, nove regulacije koje su onda obvezujući za Evropsku uniju koja je iza tog svih napora, da ka kažemo, se skriva jasno želja i zapravo naša obaveza ako hoćete da sve ovo što je te mjere koje su tamo donesene i usvojene, pretočimo i prenesemo u našu europsku uredbu. Mi smo pokušavamo koliko god možemo to učiniti, ali već smo objasnili koliko je to kompleksan napor. Jedan dijelom se to sve skupa zasniva i na pretpostavci da ne trebamo e, prenositi u našu legislativu još odredbe koje već imamo i onda recimo kad govorimo o nelegalnom i, tako dalje neprijavljenom, registriranom ribolovu ili o raznim nekim zaštitnim mehanizmima koje mi imamo, to već imamo u našim internim e, pravnim aktima, pa to onda moramo, da tako kažemo, očistiti iz ovih mjera, jer to ne moramo onda ponovno prenositi, nećemo duplicirati. Ali recimo i kad pogledamo ove nacrte teksta, često nam se čini da ponešto nedostaje. Jer, e, ali to je u stvari jednostavno to da se stvari neke ne žele udvostručiti. I zašto? Jer vidite u našem nacrtu uredbe nismo upravo zbog toga prenosili te dijelove teksta, nego samo ono što je bilo nužno prenijeti jer je bilo obvezujuće ili za naše zemlje članice ili za razinu Unije. Kao što sam već rekao, riječ je o 11 mjera za upravljanje, očuvanje koje ćemo prenijeti u, našem, u našu uredbu. To su naravno utezi na parangalu i tako dalje, različite aktivnosti vozila, kako, gdje, zašto su plovila i tako dalje, različiti standardi, recimo plašenje morskih ptica, zatim procjena zemlja po zemlja, kako treba izgledati pravo transport i upravljanje pravilno upravljanje ribarskim alatom. Mi govorimo tu o različitim vrstama mreža, među koje spadaju mreže stajačice i tako dalje. Dakle, govorimo o tome što i kako i s čime ćemo baratati. Ukupno je to, naš nacrt teksta ima 37 članaka koji je podijeljen na pet e, dijelova, dakle, upravljanje, e, očuvanje različitih vrsta, zatim upravljanje kontrolni mehanizmi e, različitih metoda ribolova, zatim kontrolne mjere, pa procedure za donošenje davanja amandmana, provedba i stupanje na snagu. Mi smo jako puno naučili iz e, ovog naših napora da kompletan taj model e, ovih mjera koje su donesene u konvencijom SPRFMO-a prenesemo u naš tekst uredbe, a pri čemu znamo da je glavni cilj bio da se maksimalno pridržavamo originalnog teksta konvencije. Za vrijeme naših rasprava, a to je ono s čim smo se bavili, jako puno raspravljali, kao što smo rekli, dakle i tijekom tih razgovora i rasprava s vijećem smo postigli bilja dobre rezultate, bili smo vrlo produktivni i osobno mislim da su amandmani koji su nakon toga prezentirani i doneseni i ugrađeni u tekst zapravo poboljšali kvalitetu tog teksta a sad im postoji jedna točka gdje se nismo mogli suglasiti sa vijećem, nismo našli dogovor. Govorimo o e, različitim mjerama za ublažavanje u članku 7, 6, 7 i 8 nacrta e, naše uredbe. Mi smo odlučili u tom slučaju predložiti strože mjere kako bi se te mjere ublažavanja mogle oštrije i strože primjenjivati. Zašto? Jer pitanje govorimo o mjerama očuvanja iz devetog mjeseca koji su na snazi do devetog mjeseca 2019 i sada mi već raspravljamo, imamo jasnu pravnu osnovu za to kako ćemo produžiti te mjere i jače zaštititi ugrožene vrste, o čemu se naravno radi. Uglavnom smo mi zauzeli taj pristup da moramo pojačati te e, mjere za zaštitu morskih ptica. I to najugroženijih vrsta među morskim pticama. Ja vam tu govorim jer e, mi imamo jednu komunikaciju Europske komisije, parlamentu i vijeću koja je datirana Brisel 16.11.2012. čak, kada se već govorilo o tome kako treba te neke jako ugrožene morske ptice u, zaštititi i tu se preporučilo da sve recimo plovila koriste različite alate i pomoćne uređaje u skladu sa iskustvima najbolje prakse. Dakle, tu spadaju i strašila za ptice i konopi za sastrašivanje ptica i tako dalje. Tu ima čitav niz e, stvari koje su u smjernicama navedene, a to su ta tehnička rješenja. E sad, ono što smo mi predložili je da idemo na najjače moguće mjere, ali da se koristimo i provedemo one mjere koje su tehnički izvedive. I naša procjena je bila da ove mjere koje su tu predložene ne bi predstavljale nikakav veliki teret, ni financijski, ni bilo kakav drugi poplovila, a pogotovo što recimo mi danas imamo i među ribarskim plovilima sve modernije kočarice i bolje opremljene ribarske flote, tako da ni njima ne bi bio problem. E, dakle, primijeniti ove mjere za zaštitu tih ugroženih ptica pogotovo što je u pitanju su visoko migratorne vrste koje znamo kad periodično preljeću velikim količinama se sele. Ali dobro, e, u svakom slučaju da budemo kompletno dosljedni u ovom našem, pristupu. Inače i članku 2 iz ugovora zajedničkoj našoj ribarskoj politici mislim da smo taj pristup najbolje tako ocrtali. Euh, Hvala vam lijepa. Ja sada predajem Lene Engström kao izvjestiteljici. Yes, thank you. I'm um, really looking forward to this interest. Hvala lijepa. Ovo je jako zanimljiv zapravo posao i koliko sam ja razumjela to pokriva de facto jednu četvrtinu um, oceanske površine na cijelom svijetu ukupno, dakle ova regionalna organizacija, što je totalno impresivno i dakle jedna četvrtina oceana svjetskih. I sad smo već prvi put ovo slušali s vaše strane prezentacije što radi komisija i dokle ste došli sa unošenjem svih tih raznovrsnih mjera za zaštitu u jedan oblik uredbe i mislimo da je jako dobro što ste uspjeli već tako puno mjera predvidjeti za zaštitu morskih ptica i zaštitu od bilo kakvog slučajnog ulova ili slučajnog pomora tih ptica. Mene samo zanimalo da li se to odnosilo i na neke druge vrste, recimo sisavce i ostalo umjesto, ne samo na ptice, ne? Dobro, dakle, za sad se odnosi samo na ptice, ali ja vam nemam za šta šta dalje reći, jer mi surađujemo s izvjestiteljima o Sjeni na tome i to je sve. Hvala sada predam riječ Zahvaljujem. Nemam ni mnogo što reći. Riječ je o prenošenju i nadam se da to neće uzrokovati previše problema. E, dakle, ja ću ovdje nuditi svoju e, suradnju na najbolji mogući način izvjestiteljici. Evo, imao bih samo dva komentara budući da je riječ o prenošenju mjera koje su donesene već 2013. godine. Mene zanima sada je li e, ovo razdoblje od četiri godine koje komisija smatra razumnim u kašnjenju za mjere koje su donesene znači čak prije 2013, čak znači iz 2013. godine. Druge države koje pripadaju toj regionalnoj organizaciji za upravljanje ribarstvom Južnog Pacifika E, kasne li i one jednako toliko ili pak prenose znači mjere iz godine u godinu ili čekaju da se oformi neki paket pa prenose svake četiri godine. Dakle, e, ja mislim da je to e, poprilično kašnjenje. Dakle, ne znam samo je li to dovoljno kašnjenje, odnosno je li previše ili je to razumno kašnjenje. Dakle, kada govorimo o Europskoj uniji, e, ona to mora prenijeti. E, te mjere ne smiju postati diskriminatorne za europsku flotu koja tamo ribari i moramo se osigurati da imamo znači jednake uvjete e, za europsku flotu kao i za ostale flote koje ribare u tim vodama. Evo, to je samo dodatni komentar koji mi se čini da je razuman. I također smatram da evo što više ulazim u ovaj u ovu temu i s obzirom da sam proučavao e, sve te mjere, ja imam namjeru surađivati na blizak način sa izvjestiteljicom i također sa komisijom. Hvala. E, Hvala ti, Pako. Klara yo también, eh, para hablar en nombre de mi grupo. Ja ću govoriti također u ime svog kluba kao izvjestiteljica u Sjeni. Dakle, to je tema koja je vrlo konkretna. Riječ je o prenošenju e, pravila i mjera. I gospodin Miljan Mon je govorio o tom e, četverogodišnjem vremenskom razdoblju. Ja mislim da je to poprilično kašnjenje. Ne znam na što ste vi navikli, ali meni je to od prvog trenutka zvučalo kao previše godina koje je prošlo za prenošenje određenog znači akta. Dakle, ne znam je li to takva praksa inače i Znači, pitanje je je li to sad danas u skladu sa današnjom zajedničkom ribarstvenom politikom i kao što je rekao i kolega, je li možda to uh, uobičajeni postupak i da ćemo tako raditi u budućnosti. Znači, svake četiri godine ćemo prenositi paket mjera. Dakle, uh, znači, to je prenošenje kao takvo svega onoga što je usvojeno u okviru regionalne organizacije za Južni Pacifik, e, a to obuhvaća jako veliko pomorsko područje, ili će se morati prilagođavati na neki način našem kontekstu. Ponekad vidimo da je komisija malo kreativna u e, prenošenjima raznoraznih mjera, i do sad mi se čini da je bilo prikladno ono što je bilo preneseno. A pak, s druge strane, nisam baš dobro shvatila jednu stvar koju nam je rekao predstavnik komisije kada je rekao da nema sporazuma sa vijećem po pitanju određenih članaka i zato nisam jako dobro shvatila koji je prijedlog sada komisije s obzirom na to? Odnosno, želite li da mi promijenimo neko naše stajalište kako bi se ono više vidjelo e, komisiji ili što? Dakle, e, razumijem što je rekao, ali ne razumijem što se time podrazumijeva, koji je bilo zapravo smisao njegovih riječi. Također, evo, želim naglasiti da zahvaljujem na suradnji sa izvjestiteljicom i E, iako smo imali znači vremena na raspolaganju, mi smo to brzinski odradili, nismo imali previše nekakvih neslaganja i mi smo bili puno brži od tih četiri godine koliko je trebalo komisiji. U svakom slučaju i dalje sam na raspolaganju izvjestiteljici i ostatku kolega da i dalje ovaj proces e, provodimo do ostvarenja na najbolji mogući način. Hvala Hvala vam gospodine predsjedatelju. Ja imam samo jedno pitanje upućeno komisiji zato što u tumačenju ovog izvješća vidimo da je došao i sporazum sa državama AKP-a koji su sada isto tako obezani za zaštitu, međunarodnu zaštitu e, morskih ptica. A morske ptice koje se približavaju ribarskim brodovima dolaze tamo zato što misle će tamo dobiti hranu i naći hranu i onda može doći do toga da se zapletu u mreže. I zanima me samo što se detalja na sve što treba tu paziti. Imamo granične vrijednosti za zaštitu, imamo vrste koje su na crvenom popisu ili imamo one u prilogu broj 1, prilogu broj 2 iz direktiva o zaštiti ptica, ali koje imaju e, dobar e, stok. Dakle, nemaju neprijatelja, mogu se neometano razmnožavati. To su vrste koje nemamo vrijeme na radaru. Dakle, i stoga me zanima koje su tu možda, koji su tu možda problemi kada se radi o tim vrstama u ovom prijedlogu. Hvala. Nema drugih koji se žele javiti za riječ. Vraćam riječ gospodinu Moridovu kojemu su postavljene nekoliko pitanja. Hvala vam gospodine predsjedatelju i zahvaljujem na svim primjedbama i e, javnima za riječ. Što se tiče vremenskog roka koji nam je bio potreban za izradu nacrta uredbe. Pokušali smo ostvariti ravnotežu između pravnog administrativnog posla koji nam je potreban kako bismo iznijeli e, uredbu za transpoziciju i e, pak očekivana, očekivanja po pitanju onih e, konzervacijsko-tehnoloških mjera koje će nam biti potrebne u tom istom vremenu za, ovaj, e, za ovu konvenciju. Znamo da smo imali vrlo tu ambiciozni program u proteklih 40, 40 godina. Ta konvencija je sama sebi zadala cilj da u svoj čitav niz mjera i većina tih mjera je usvojeno. I stoga smo imali izbor. Hoćemo li odmah od prve godine krenuti sa e, transponiranjem tih propisa ili ćemo pričekati e, i vidjeti da imamo možda kasnije jedan sveobuhvatniji, potpuniji paket mjera. I odlučili smo da uzevši obzir sa vrat koji nam je potreban da izradimo zakonodavni prijedlog i nacrt uredbe, da je bolje pričekati. Mogu smo dakle imati, bilo bi nam draže imati više pročišćeni paket mjera i onda tako postupiti nego dakle da to sve napravimo istovremeno. Što se tiče onoga što sam rekao o člancima 7 i 8, pa da, Nismo imali tu nikakvih e, skrivenih namjera, tu smo samo htjeli biti u potpunosti transparentni, htjeli smo vam u potpunosti položiti računa o tome e, kakva je pozadina tih konzervacijskih e, mjera. Hvala vam, gospodine Moredo. Vraćam riječ Lineji, ako želi zaključiti, ne. Sve u redu. U redu onda, dragi kolege. Završili smo sa prijepodnevnim dnevnim redom. Želim vam svima dobar tek, te vas pozivam da se ovdje ponovno kupimo u 15 sati, e, ovdje u ovoj istoj dvorani. Hvala vam, vidimo se ubrzo.